Dear colleagues, morning. Dobro jutro, dragi kolege. Možemo li usvojiti dnevni red? Hvala vam. Dnevni red je usvojen. a number of Imam čitav niz kratkih priopćenja za vas. Što se tiče e, roku, e, vremenskog razdoblja za nadzor, to ćemo posvetiti prije svega PSD 2-u i okreće to i međunarodne e, standarde za finansko računovodstvo i to će biti 21. studenog. Zatim kalendari, usvojili smo nacrt kalendara sastanaka odbora za 2008. godinu i sastanak koordinatora. Koordinatori su se dogovorili da će održati izvanredni sastanak 11. prosinca u Strasburgu kako bi raspravili o paket, bankovnom paketu. E, isto tako smo rekli da ćemo koristiti panel za monetarni dijalog e, tijekom tjedna prije monetarnog dijaloga kako bi imali jedno, jedan pripremni sastanak. Rekli smo da ćemo razmišljati o smjernicama vezano uz nastavne djelatnosti što se tiče toga da će isteći trenutni e, ugovor, okvirni ugovor. Što se tiče e, radne skupine za financijsku pomoć, tu smo e, rekli da ćemo pozvati komisiju da nas izvijesti o tome, o reviziji Grčke i o izazovima. Zatim imamo e, gospodarsko upravljanje, tu smo odlučili da ćemo pozvati glavnog tajnika OECD-a na sastanak Ekona i da ćemo pozvati predsjednika Europskog fiskalnog vijeća da nam predstavi godišnje izvješće rano 2018. godine. Što se tiče konzultacije sa SB-om o nenaplativim zajmovima, to smo rekli da ćemo raspraviti danas. To je nešto što se temelji i na e, mišljenju pravne službe Europskog parlamenta. I rekli smo da ćemo možda sudjelovati i u konzultaciji. Što se tiče javnog saslušanja o PEP-u, tu smo se složili da ćemo pozvati pet govornika predstavnika iz Amundija, iz Alijanca, iz Mirovinskog fonda u Nizozemskoj, gospodina Boerija, te predstavnika iz Beuka. Kada pozivamo slučajnika, onda bi trebali paziti na e, Dakle, ravnopravnu raspodjelu između muškaraca i žena. Isto tako smo godišnju studiju o tržišnom natjecanju usvojili. Zatim što se tiče prijedloga za rezolucijom 04782017, e, to ćemo staviti na dnevni red sljedećeg sastanka koordinatora. Te smo se isto tako složili što se tiče danih aspekata vezan, vezanima uz naš rad o Brexitu. A sada pozdravljam Daniel Njuj, predsjednicu jedinstvenog nadzornog odbora pri Europskoj središnjoj banci. Ovo je e, drugi redovni sastanak s njom 2017. godine, to je javno saslušanje, to je predviđeno u uredbi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu te u interinstitucijskom sporazumu između parlamenta i SBA. Prošli put smo se s vama sastali u ovom obliku 19. lipnja 2017. godine. Ima mnogo pitanja koji se tiču u ovom trenutku europskog bankarskog sektora te nas jako zanima imati s vama ovu razminu gledišta i stoga vam zahvaljujem što ste ovdje. Posebice zato što znamo da smo identificirali dvije teme. Kao prvo, e, onaj dodatak, one naplativim zajmovima i kao drugo pripreman rad e, vezano uz bankarski nadzor SBA i e, bankarskog sektora europodručja imajući u vidu Brexit. Što se tiče tog dodatka adenduma, znate da je došlo do institucijskih promjena. Imali smo i sastanak o tome zatvoren za javnost i htio bih o tome reći nekoliko riječi. I zato što smo to raspravili i u krugu koordinatora. Smanjenje rizika od izloženosti od naplatih zamjena je važan uh, uvjet za podršku gospodarskom rastu, vrlo je važno da razina naplativih zajmova se u značajnoj mjeri smanji u najpogođenijim državama članicama Europske unije. U tom smislu je provedba onih smjernica koje je SSM e, izdao u ožujku nešto što će se pokazati učinkovitim, a isto tako postoji mjere na razini države i na razini banaka. No, taj problem još nije riješen i Mario Draghi, predsjednik SBA, je nedavno rekao da moramo svi zajedno tome raditi, dakle banke, nadzornici, regulatori i nacionalna tijela moraju raditi na tome kako bi se na uređen način riješio ovaj problem. Molim vas za tišinu. Hvala. Odbor Ekon misli pozitivno i konstruktivno doprinijeti tim zajedničkim naporima i ja pozdravljam dodatne mjere koje stoje u akcijskom planu kojeg je kopin usvojio u srpnju i u nedavnoj komunikaciji komisije. Novi dodatak smjernicama iz ožujka koje se sem sada stavio na postupak konzultacije treba biti jedan dio tih zajedničkih napora. Ali, a to je ono što je prijepornije, to je nešto što ide dalje od indikacija kako komisije, tako i vijeća. Mi u potpunosti priznajemo da SSM ima ovlasti, to stoji jasno i u komunikaciji komisije, da mogu utjecati na političke mjere banaka što se tiče zajmova u okviru e, trenutnog računovodstvenog okvira i da se može e, u svrhu profesionalnog nadzora usvojiti onda određene mjere. To je ono što stoji u komunikaciji komisije. To je prioritet eh, nadzornika, ja bih rekao da je to čak i dužnost nadzornika, ali u ovom trenutnom obliku eh, taj dodatak eh, nadilazi te prerogative. To je nešto što je jasno specifično za banke, zato što tu imamo opća pravila koje se trebaju primijeniti na sve banke, a to se može postići samo ako se na odgovarajući način izmijeni e, zakon. Kako bi zaštitili prerogative su zakonodavca smo zatražili službeno mišljenje od pravne službe Europskog parlamenta koja je došla do zaključka da, citiram, dok E, vježba minimalnih nadzornih ovlasti koje smo dali e, tijelima vlasti ovise o specifičnoj situaciji svake banke koja je pod nadzorom i to samo dopušta usvajanje mjera koji se tiču individualnih banaka. A dodatak zapravo uvodi jednu dodatnu obvezu za banke koja nadilazi regulatorni okvir koji je trenutno na snazi. Pravna služba jasno pokazuje na temelju e, sudske prakse kako se mehanizam e, da se moramo podrediti toga ili da se treba objasniti zašto se ne podređuje, kako e, postoje neke iznimke, a to je nešto što je dosta nejasno, vezano u sukladnost i kako to dovodi do pravnih učinaka, to je dakle ono važno. I to onda mijenja članak 3 CRR-a da se ide izvan regulatornog okvira i da se onda to pretoči u opću obvezu. To onda de facto mijenja nadzorna očekivanja i pretvara se u opća načelna e, pravila koje treba primijeniti na banke. Tu dakle dolazi do preklapanja stupa 1 i stupa 2, a to je nešto što treba biti potpuno odvojeno. A ta referenca, čak i u samom naslovu ovog adenduma za e, prudencijalne zaštite mjere, je zapravo nešto što se može napraviti samo putem zakonodavstva i to onda dodatno povećava e, tu uzbrku. Imamo interinstitucijski sporazum između naših institucija i na taj način ćemo pokušati konstruktivno doprinijeti poboljšanju e, dodatka kako bi on bio u skladu sa nadzornim prerogativama. Što znači kao prvo da mora biti specifičan za pojedine banke i da se treba ticati portfelja nenaplativih zajmova i procjene tih portfelja, a na temelju dijaloga sa institucijama gdje je to potrebno iz svojih razloga se onda mogu uvesti dodatne mjere iz stupa broj 2. Mi se sada veselimo otvorenom i konstruktivnom stavu SSM-a, što znači da SSM treba biti otvoren i prema promjenama i izmjenama tog dodatka, čime bismo onda mogli izbjeći nepotreban institucijski sukob. Postoje i mnoge druge primjedbe vezane u sadržaj koje bih sada mogao iznijeti i ja ću se sam na to vratiti e, tijekom e, vremena za govor na to, ali prije nego što vam dam riječ, samo bih htio reći još dvije stvari. Kao prvo, Mislim da bi bilo važno bolje razjasniti da doista razlikujemo e, tokove i zalihe i da tu govorimo o novim e, tokovima. Kako su komisija i vijeće već rekli, da se dakle izbjegne bilo kakav retroaktivni element. Zaliha je nešto čime se treba drugačije e, pozabaviti, zato što bi bilo kontraproduktivno sada pokrenuti te nenaplative zajmove a i svi zajmovi su e, sastavni dio retroaktivnosti. Mi smatramo da u svrhu konzultacije, a te konzultacije će završiti 8. prosinca i onda nakon toga 1. siječnja treba to stupiti na snagu, taj e, dodatak. Mi smatramo da je taj vremenski rok prekratak i da će CSSM morati dati dovoljno vremena da vidi koje zaključke može izvući iz e, informacija koje će dobiti tijekom konzultacija, a i banke se moraju e, pravilno pripremiti na nove smjernice. U svakom slučaju bi jako e, bilo korisno provesti procjenu učinka da se vidi doista do kojih učinaka će dovesti te mjere. Hvala ti, Daniel, i sada ti predajem riječ. Da, Hvala, dobro jutro svima, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici momenta, prvo mi je velika čast razgovarati danas s vama o bankovnom nadzoru SBA. U mom uvodu ću se usutočiti na četiri teme. Kao prvo, revizija komisije uredbe o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Kao drugo, o nenaplativim zajmovima. Kao treće, o nadzornim pripremama za Brexit. I kao četvrto, o rezultatima nadzornih testova izdrživosti iz 2017. godine da krenem sa revizijom eh, komisije uredbe o SSM-u. Mi pozdravljamo pozitivnu analizu komisije u eh, eh, i to posebno zaključak da dok je SEM počeo se raditi da se popravila učinkovitost bankovnog nadzora u europodručju i da je nadzorni okvir za značajne institucije postao harmoniziraniji. Analiza je jako pozitivna, ali to izvješće naravno uključuje neke preporuke za poboljšanja i to je nešto što sada pažljivo razmatramo. Budući da neke od tih preporuka se tiču funkcioniranja SSM-a e, na općenitiji način ili zato što bi za praktičnu provedbu tih e, prijedloga e, trebali uvesti operativne ili pravne promjene, još uvijek se bavimo trenutno pažljivo analizom. Da sada govorim o nenaplativim zajmovima pod karticom NPL ti zajmovi oslabljuju profite banaka što je nezgodno u razdoblju kada već imamo dosta slabu profitabilnost. I što je još i važnije, ti zajmovi sprečavaju banke u tome da pružaju nove zajmove produktivnom dijelu gospodarstva koje, što je nešto što opet oslabljuje ulaganje i stoge gospodarski rast. Uzavši to u obzir, e, jedan od ključnih prioriteta bankovnog nadzora KSB-a je bila procjena kvalitete imovine od kad je osnovana. Naš je pristup bio takav da doista pokrijemo cijelo područje i da postignemo jednaka pravila za sve u bankovnoj uniji doista u bankovnoj uniji banke više ne bi trebale e, biti tretirane prema njihovoj nacionalnosti, e, iako naravno i dalje na njih utječe nacionalno zakonodavstvo. Kao prvo, u ožujku smo 2018. godine objavili e, kvalitativne smjernice o neoplativim zajmovima i u skladu s tim smjernicima tražili smo od banaka da u svoje ambiciozne, ali realistične i stoga vjerodostojne strategije za rješavanje NPL-ova. Naše nadzorne inicijative su sada ukazale određene rezultate. Tijekom prošle godine smo vidjeli da značajne institucije E, doista značajno rade na tome da smanje količinu naplativih zajmova diljem e, europodručja država članica i smanjili su za 142 milijarde e, te naplative zajmove sa 795 milijardi eura u drugom tromesečju 2018. godine u usporedbi sa istim tromesečjem 2016. godine. Naravno, u mnogim slučajevima je potrebno još i dalje na tome raditi. U skladu sa njenim mandatom e, SB mora e, zauzeti jedan pristup e, s pogledom u budućnosti, mora proaktivno riješiti rizike, ali istodobno i učiti iz iskustva iz prošlosti. Od kad smo objavili naše smjernice za banke o naplativim zajmovima, nastavili smo raditi na daljnjim mjerama kako bismo riješili to pitanje NPL-ova. Uvijek smo bili jako transparentni što se tiče našeg rada na tom području. Pokrenuli smo konzultacije o nacrtu smjernica u rujnu 2016. godine i tada smo već najavili da nećemo moći završiti naš rad na ono, platnim zajmovima i da ćemo morati se još zatočiti na e, prakse o pravovremenom e, preuzimanju novih e, nenaplativih zajmova kao idući korak. Jasno je da se ne možemo usredočiti na postojeću količinu NPL-ova, već da moramo zajamčiti da u budućnosti izbjegnemo slično nakupljanje NPL-ova. Sada je pravo vrijeme za jedan takav dodatan korak, uzevši obzir da imamo trenutno vrlo povoljne ekonomske uvjete u Europi. Moramo sada iskoristiti ovaj trenutak tako što ćemo sada donijeti e, neke akcije koje će biti usmjerene na budućnost sada dok imamo ova izuzetno bolja vremena. Sada smo izdali i nacrt dodatka za smjernice npl to smo objavili u svrhu konzultacije 4. E, listopada kreditne institucije smo htjeli upoznati sa nadzornim očekivanjima SPV-a što se tiče novih NPL-ova, ne novih zajmova i s time želimo da se za nove NPL-ove od 2018. godine usvoje drugačije prakse vezane uz preuzimanje, pravovremeno preuzimanje tih NPL-ova kako bi se spriječilo ponovno nakupljanje tih NPL-ova u budućnosti. U nacrtu dodatka predlažemo da se neosigurani zajmovi u potpunosti pokriju nakon dvije godine e, što, ih se klasificira kao nenaplative zajmove. Za osigurane zajmove taj prijedlog je 100% pokrivenost nakon sedam godina, dakle za zajmove koje se smatra nenaplativim zajmovima. Ta očekivanja primjenjivat će se na sve nove nenaplative zajmove za koje postoji dakle, rizik od izloženosti koje se klasificira kao takve nakon 1. siječnja 2018. godine. Barem prema ovom nacetu, to je konsultacija i sve se može promijeniti, naravno ako smatramo da smo napravili nešto e, na možda ne tako dobar način kao što smo to mislili. Dakle, možemo revidirati sve elemente. Dopustim, da naglasim da taj dodatak, jednom kada se usvoji, e, je obuhvaćen sa nadzornim mandatom i ovlastima SBA. To je doista alat iz stupa broj 2, zato što tu predviđamo primjerene nadzorne mjere nakon što se provede analiza pojedinih slučajeva. Dakle, neće se to primjenjivati automatski. I to moram doista naglasiti. Dakle, neće se sve to automatski primjenjivati. Dodatak samo pojašnjava kako bi se povećala transparentnost i kako bi se stvorili jednaki uvjeti za sve, kako izgledaju naše nadzorna očekivanja što se tiče e, prikupljanja novih nenaplativih zajmova. Kako banke, tako i drugi dionici nas redovito traže upravo da iznesemo takva pojašnjenja. Od kad smo osnovani smo bili transparentni što se tiče naših nadzornih e, očekivanja i to što se tiče različitih tema, uključujući kada se radi o neobvezujućem kvantitativnom obliku. Evo primjerice imamo e, preporuku SB-a o e, političkim mjerama za raspodjelu dividenda. Naše tumačenje je takvo da je predloženi dodatak alat iz stupa broj 2 i da je specifičan za pojedine institucije i to je nešto što je nedavno potvrdila Europska komisija. Da se to nije dogodilo, to bi onda značilo da SSM, za razliku od drugih značajnih nadzornika na svijetu, bi bio lišen e, jednog alata za izražavanje nadzornih očekivanja, a to po pitanju jedne ključne ranjive točke za bankovni sustav e, Europske unije. Kao što je predsjednik Euroskupine rekao na svojoj konferenciji za tisak u ponedjeljak, općenito postoji podrška Euroskupini za naš pristup. Nacrt dodatka je također e, usklađen sa zaključcima vijeća o nenaplativim zajmovima koji su usvojeni u lipnju. Vijeće je naglasilo da treba osnažiti poticanje mjere za banke kako bi se pozabavili sa NPL-ovima i naš nacrt e, smjernica ide upravo u tom smjeru. Dopustite da vas podsjetim da kako bismo uvećali transparentnost i kako bismo proveli input koji smo dobili od dionika, nismo za sada donijeli nikakvu drugu odluku osim da dakle, pokrenemo javne konzultacije o nacrtu dodatka. Ta javna konsultacija trajat će do 8.12.2017. godine i SB će onda pažljivo razmotriti sve komentare koje zaprimi prije nego što finalizira nacrt dodataka. Sada ću se osvrnuti na pripreme za Brexit. Od kad je Ujedina Kraljevina odlučila da napusti Europsku uniju, je SSM eh, kontinuirano vodio kontakt sa nekoliko banaka koje će biti eh, obuhvaćene Brexitom. Gotovo 50 banaka je direktno kontaktiralo ili SB ili nacionalna nadležna tijela pod engleskom kraticom eh, NCA i kad kad i nekoliko puta. Nekoliko banaka, posebice one veće međunarodne banke koje su aktivne u europodručju preko Ujedinog kraljevina, Ujedine kraljevine sada napreduju što se tiče njihovih planova za izvanredne situacije. Nekoliko banaka je već podnijelo zahtjeve za licencama ili traže proširenje svojih zahtjeva za licencu i to je nešto što SB upravo procjenjuje, a isto tako to rade i nacionalna nadležna tijela. No, ESB je zabrinuta zbog toga što mnoge banke još uvijek odgađaju e, donošenje završnih odluka o restrukturiranju svojih djelatnosti jer žele zadržati sve opcije otvorenima. E, kada se radi o analizi planova za premještanje aktivnosti, e, SB je identificirao tu nekoliko slabosti, posebice vezan uz trend da se uspostave lažne prividne banke unutar bankovne unije, a da se pritom banke previše oslanjaju na usluge koje će e, subjekti iz grupe nuditi iz Ujedine kraljevine. Vidimo isto tako da se neke djelatnosti koje su slične bankovnim djelatnostima e, možda premještaju e, izvan područja primjenja SM-a u treće države. Tu se mi moramo oslanjati na vas kao europske zakonodavce da ćete uvesti potrebne promjene u trenutni e, regulatorni okvir. Značajne banke u europodručju sa e, djelovanjem u Ujedinjenoj kraljevini isto tako sada napredu što se tiče njihovih priprema, ali SB vidi da treba pojačati te pripreme i mi ćemo i dalje poticati e, banke u europodručju da to učine. Nedavno smo završili e, analizu senzitivnosti vezanu, analizu osjetljivosti vezanu uz kamatni rizik koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi. To je nešto što sam dio e, testova izdrživosti 2017. godine i mi smo to koristili onda kao, kao rezultate koje ćemo koristiti kao input u uh, SREP odlukama. Objavili smo detaljne rezultate na internetskoj stranici. Postoje tri važna zaključka koja bih htjela s vama sada podijeliti. Kao prvo, čini se da je sve u svemu izloženost kamatnom riziku u bankama sada pod kontrolom. U prosjeku iznenadna, iznenadna porast kamatnih stopa bi mogla imati e, pozitivan učinak na e, neto prihod od kamata, a samo blagi negativni učinak na neto sadašnju vrijednost e, bankarskih knjiga. Treba znati da su banke u europodručju u puno drugačijoj situaciji što se tiče tog kamatnog rizika u svojim knjigama. To je zapravo nešto što je dosta utješno uzavši u obzir e, da postoji potencijalna koncentracija rizika. Isto tako, e, vidjeli smo u nalazima da se previše e, banke oslanjaju na to da su podaci o ponašanju potrošača pouzdane i smatraju da će čak i ako kamatne stope naglo porastu, da će potrošači zadržati jednako ponašanje. Ali to je zapravo točnije kada se radi o opadanju kamatnih stopa, a potrošači banaka bi mogli drugačije mm, se ponašati kada kamatne stope poraste, porastu. Sada smo e, kontaktirali individualne banke da vidimo hoće kako možemo procijeniti njihove prakse. Isto tako, E, potvrdili smo da banke koriste u značajnoj mjeri kamatne izvedenice, ne samo kako bi se zaštitile od rizika, već isto tako kako bi e, strateški pozicionirale svoje bilance tekućeg računa. To je nešto smo očekivali. Naš je prioritet sada da e, procijenimo prozivanje rizika banaka i da banke imaju robust robusni okvir za upravljanje rizikom e, i sada ću ovime zaključiti svoje uvodne primjedbe te vam zahvaljujem na pažnji i spremna sam za vaša pitanja. Hvala, nadam se da ćemo tijekom dijaloga imati prilike i reagirati na neke od izjava koje smo čuli, naročito o tome da mehanizam e, pridržavanja dovodi do obveza koje imaju pravni učinak. I pitanje je hoće li se to automatski provoditi i hoće li to e, predvidjeti odgovarajuće mjere nakon procjene od slučaja do slučaja, što je e, sasvim u redu i to je ono što sada stoji u tekstu. Dakle, tu ima prostora za poboljšanja i to je ono što očekujemo od SSM-a također i sukladno doprinosima u tijeku javne rasprave. Riječ ima gospodin Rozati. Hvala i hvala gospođinu i na pregledu ovog dodatka smjernicama o nenaplativim zajmovima. Moje prvo pitanje je sljedeće. Riječ je o obvezujućoj ili neobvezujućoj prirodi ovog dodatka. Htio bih se nadovezati na riječi našeg predsjednika, odnosno nije jasno u kojoj to mjeri neobvezujuće, jer čak i ako je to u načelu neobvezujuće, iščitavanjem ovog dodatka vidimo da on ipak donosi neke obveze bankama. Čuli smo mišljenje pravne službe parlamenta prema kojem je u ovom obliku teško prihvatiti taj dodatak jer u tom slučaju SSB nema ovakve nadležnosti u ovom obliku. Moje drugo pitanje je sljedeće. Smatrate li da postoji rizik da ovakve kvantitativne mjere bi mogle imati prociklički učinak na banke naročito u razdobljima izloženosti stresu i ako budemo izloženi još jednoj krizi koja bi mogla navesti banke na prikupljanje pričova koje bi onda mogle utjecati na njihovu sposobnost izdavanja zajmova. I treće pitanje odnosi se na dovršetak bankovne unije. To je općenitije pitanje. Komisija je nedavno usvojila komunikaciju o dovršenju bankovne unije i nakon e, toga želi da parlament i vijeće to što prije usvoji i također i prijedloge u vezi sa smanjenjem e, rizičnosti u bankama i na kraju treba usvojiti odluku o europskom sustavu osiguranja štednih pologa. Znamo da u vijeću dolazi do blokade ovih prijedloga. Mene zanima kako možemo prevladati te prepreke i kako uspostaviti jedan e, pravi europski sustav. Pa nadam se da će današnje saslušanje razjasniti neke nedoumice naročito one koje je spomenuo predsjednik. Mislim da treba provoditi nadzornu praksu od banke do banke, ne automatski. E, želim se osvrnuti ujedno i na pitanje predsjednika. To je moja ocjena, e, kako ste i vi protumačili tekst, ali vidim e, da mnogi tvrde nešto drugo. Tako da dolazim e, do zaključka da svakako možemo poboljšati tekst i to će biti i učinjeno. Možda se nismo pravilno izrazili s obzirom na kontekst, tako da ćemo vidjeti kako će biti reakcije na sam tekst i naravno ozbiljno ćemo razmotriti i pravne savjete koje dobivamo. Naravno, to može imati učinak. Naravno, ako između 8. prosinca i kraja godine budemo imali poteškoća u iskorištavanju onoga što nam je stavljeno na raspolaganje, možda prvi sjećan 2018. godine nije pravi trenutak za stupanje na snagu. Ja trebam naravno to uvjeriti u svoj odbor, ali možemo zatražiti više vremena kako bismo uzeli u obzir i komentare koji će proizići iz javne rasprave. Hoće li to imati prociklički učinak? Pa mislim da neće, iskreno rečeno. Može je teško građanima koji su još nezaposleni ili imaju druge poteškoće i oni ne osjećaju pozitivne učinke toga, ali e, prema statistikama ESB-a mi smo sada u dobrom eh, gospodarskom eh, stanju i to trebamo iskoristiti. I bankama i gospodarstvima i građanima Europe će biti teško možda ući u sljedeću krizu. Ne znamo kada će se dogoditi ta kriza, ali do nje će svakako doći a banke se trebaju još suočiti sa posljedicama ove prethodne krize i mislim da mm, se moramo na sljedeću krizu pripremiti na odgovarajući način. Kada je riječ o dovršetku bankovne unije, naročito o onome što treba učiniti u vezi sa sustavom osiguranja depozita, pa mislim da je ovo pravi trenutak za takav sustav. Ja općine, e, obično navodim jedan e, dobar primjer, a to je primjer e, Banko Popular, da ih nije preuzeo Santander, da je banka propala i da je trebalo dati nadoknadu štedišama, onda bi se to bilo riješilo na europskoj razini. Imamo još i e, portugalski sustav osiguranja štednje i e, oni bi morali dati isplatu štedišama. Drago mi je što je komisija poduzela inicijativu da se nadvada ovaj, politička blokada koja je spriječila daljnji napredak. I nadam se da još uvijek e, govorimo o sustavu u punim razmjerima, jer bez njega ćemo teško dovršiti bankovnu uniju i osigurati povjerenje štediša, što je preduvjet za potpuno integriran sustav banaka. Mislim da je gospodin Rozati htio reći prociklički učinak e, u slučaju da, ne sada. No, prvo pevaš berez. Euh, Hvala. Silva e, kolega Silva Pereira ću se vratiti e, još na neka pitanja. Hvala što ste nam iznijeli detalje o vašem tumačenju. Možda treba pojasniti još pitanje stupanja na snagu i načina kako će se to primjenjivati što se tiče tokova i e, stokova NPL-ova, ali to možete napraviti već i sada, prije nego što se završi s konzultacijom, a ne da čekate kraj konzultacije. Mislim da bi to bila dobrodošla informacija s vaše strane. Htjela sam govoriti o reviziji ESA, Agencije za nadzor. EBA naravno jako puno tu intervenira ima i s vama neke zajedničke ovlasti, pa me zanima kako vidite e, taj odnos između regulative i nadzora, kako to komisija predlaže i kako to funkcionira između vas dvoje, dakle između EBE i a I htjela sam vam postaviti pitanje o metodi koju primjenjujete što se tiče procjene banke koja bi mogla propasti ili ne, jer ste spomenuli slučaj e, Banko Popolare. A jasno je da će razvoj toga, te situacije da, je da će banka možda propasti ili ne i mogućnost neke dokapitalizacije banke ili ne i cijeli taj postupak da je to dosta nejasno i cijela jedna rasprava se otvorila o tim e, standardima koje primjenjujete za procjenu i mislim da i kriterijima za procjenu i mislim da treba to razjasniti. Hvala i to što ste spomenuli sve ono što, što očekujemo o Edisu i da ste rekli da nam je potreban sveobuhvatan Edis na kraju krajeva zato što iz naše perspektive komunikacija komisije baš i ne doprinosi tome da se ostvari na kraju e, taj sveobuhvatan EDIS i mislim da bi parlament to možda mogao pokušati ispraviti. E, Hvala. E, kada je riječ o EBI i o reviziji općenito agencija, pa u slučaju EBE pa, na početku moram reći da je EBA bilo od e, ključnog značaja u razradi jedinstvenog pravilnika i usklađivanju u Europi. Bez definicije EB npo va i 2014. E, godine ne bismo bili e, mogli dovršiti svoj posao i svakako nam treba EBA i za jedinstveni pravilnik i kako bismo osigurali dosljednost i e, ravnopravnost u zakonodavnom okviru. Kada ne bismo imali njihove smjernice, imali bismo 19 različitih skupina odvjetnika u SBU koji bi ocjenjivali 19 različitih zakonodavnih okvira i to bi bilo vrlo skupo i bila bi riječ o neučinkovitom nadzoru no postoje određene zabrinutosti u vezi sa prijedlozima oko EBE. EBA e nije u situaciji kao i ESMA koja bi mogla biti nadzorno tijelo za uniju tržišta kapitala i sa drugim agencijama imamo još i drugu situaciju. Imamo još jedno europsko nadzorno tijelo uz EBU i ovi prijedlozi u ovakvom stanju čini nam se da e, brišu e, granice između izvršnog tijela EB i ostalih. E, dakle, imamo dodatno neizravne ovlasti nadzora koje su predviđene prijedlogom. Dakle, ne uvjerava nas naš vaš prijedlog o ujedinjenju nadzornih e, ovlasti jer bi to dovelo do neučinkovitosti u procesu planiranja. Mi također mm, se slažemo sa sadašnjim sanjem e, stres testa. Dakle, on je odobren od strane nadzornog odbora, ali Pitamo se ima li smisla povjeriti ovakve djelatnosti manjem e, odboru koji se ne bavi izravnim nadzorom. Dakle, on kakav je sad je dobro, a mm, već smo komisiji objasnili da ne bi bilo ići i dobro ići putem koji je predložen. E, kada je riječ o promjenama u sustavu upravljanja, drago nam je čuti prijedlog o tome kako biti usredotočeni na europskoj razini. Mm, pitanje e, je hoćemo li povjeriti jedan e, dio glasova EBI, osim toga e SB neće se priključiti izvršnom odboru EBE, iako je to europska ustanova koja je nadležna za nadzor drugih institucija u europodručju. Dakle, evo, to su razlozi za zabrinutost. Kada je riječ o dokapitalizaciji s predostrožnosti, to je ono što ste posljednje spomenuli, Sukladno zakonodavstvu, a također i prema pojašnjenju komisije, dokapitalizacija iz predostrožnosti ne smije pokrivati prethodne gubitke i treba omogućiti funkcionalnost institucije nakon dokapitalizacije. Mm, učinak eh, samog okvira bi trebalo dodatno pojasniti jer eh, je to složeni, i dugotrajan postupak, a nije povoljno kada banka mora čekati jako dugo na odobrenje za dokapitalizaciju iz javnih sredstava. To nije dobro za samu banku, za ulagače u banku, niti za same štediše. Da, to djeluje, već je ispitano u slučaju nekolicine banaka, ali mislim da bi bilo bolje kada bi se postupak ubrzao i kada bi se metodologija u potpunosti razjasnila. Hvala, Ashley Fox. Hvala. Dobar dan, gospođo Nui. Imam četiri kratka pitanja. Prvo, E, visoka stopa izloženosti od 5%, kakav učinak može imati na kreditiranje to kontekstu europskog gospodarstva koje raste, ali ipak e, sporo drugo? E, brine me nenamjerna posljedica predloženih ovlasti u vezi sa moratorijem, odnosno razdoblje moratorija od dulje od na dva dana može dovesti treće zemlje da izađu iz protokola ISDA. I treći, moratori za spašavanje da je loš signal tržištu i ugrožava financijsku stabilnost. E, slažete li se da bi možda e, rješenje od dva dana počeka moglo biti bolje rješenje? I treće, i to se odnosi na nenaplative zajmove. E, slažete li se sa kolegom Lunesom koji je u svojem izvješću o bankovnoj uniji usvrdio da i zemlje članice i same banke snose prvotnu odgovornost u rješavanju pitanja nenaplativih zajmova? I na kraju, i to je sasvim druga tema, ESB je izjavio da želi provesti e, Europski centar za financijsku tehnologiju kakve su praktične implikacije toga, zato jer e, bi e, stvaranje jednog takvog jednog takvog tržišta moglo dovesti do određenih e, financijskih i praktičnih pitanja. Pa tijekom pregovora o Bazelu 3, Europska unija nije aktivno podržavala veće pozivanje na stopu izloženosti, ali to je bilo u pregovorima. Možda je na kraju krajeva bolje imati druge mjere za kapitalne zahtjeve, rizikom ponderiranu imovinu i stopu izloženosti i tako dalje. Europske banke su relativno dobro uspješne, 5% za sada nije zahtjev. Mislim da neće postati zahtjev, a prosjek je 5,1% za značajne institucije koje mi nadziremo. Dakle, mi ne zaostajemo ovdje. Nenamjerne posljedice moratorija prije spašavanja, poslije pa kada smo raspravljali o tom pitanju s kolegama, s kolegicama Elke König u SRB-u, pa ona je prije prvih slučajeva, recimo Banko Populara, smatrala da je to alat isključivo za e, spašavanje i da to ne bi trebali imati nadzornici. Ja se nisam složila s time. No, u određenoj mjeri sam promijenila svoje mišljenje nakon slučaja Banko Popular. Čini mi se, a možda se čini i Elke, no ona će vam sama reći, saželi se s time, da imati moratorij prije spašavanja je e, bolje za SRB nego za SSM. E, za SRB je korisno. E, teško je imati banku u postupku spašavanja usred tjedna. Bilo bi jednostavnije za SRB kada bi se moglo pričekati do petka kako bi se proglasilo propadanje banke ili vjerojatnost eh, propadanja, ali još eh, nismo došli do točke u kojoj bi jedna banka osim nenaplativih zajmova imala i krizu likvidnosti. Znam da je to osjetljivo pitanje, znam da to razoblje treba biti kratko. ali mislim da je u interesu SRBA imati više vremena za spašavanje banke. Naravno, ako dođe do toga, mi ćemo to proglasiti, a ako ne budemo imali moratorij e, ne možemo dopustiti da oni koji prvi dođu u banku dobiju bolju uslugu od onih koji dođu kasnije. Dakle, načelo je zapravo jednako postupanje prema štedišama i ulagačima. Vi e, tvrdite da je e, odgovornost ta koju snose u prvom redu zemlje članice. No, svakako izloženost nenaplativim zajmovima je zapravo nešto što počinje od nacionalnih zakonodavnih e, okvira i zbog toga smo e, toliko vremena radili na e, zakonodavnom okvirima u 19 zemalja članica, jer smo na taj način usporedili one zakonodavne okvire koji omogućava izbjegavanje problema i nastojali smo ići u korist korisnicima i naravno veliki problem jest mijenjanje e, zakonskog okvira, ali zemlje članice to već čine. Gospodin Kavešamo. Merci, Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Tri pitanja za gospođu Nui koju zahvaljujem još jednom što je došlo ovdje nam dati informacije i uvide. Kao prvo, bez nekog posebnog reda, ali ipak, evo kao prvo, govorimo o bankovnoj uniji. To je nešto što želimo postići u europodručju, ili inače neće biti e, solidnog temelja i koristi za cijelo Ali možda je ona zapravo sada de facto na zalazu. Evo, recimo, Banko Popolare, Španjolska banka je upala, ako, kupila, ako spomenemo banku Divičenca, to je banka koju je kupila Italija. Preko granične razmjene, što se tiče banaka koje su izašle iz područja, sada isto tako opadaju, što znači da dolaze do renacionalizacije na neki način u bankarskom sektoru i mene zanima zabrinjava li to vas. Kao drugo, EDIS, to ste već spomenuli. Ja se slažem sa dva prethodna govornika i želim reći da sam zabrinut. Rekli ste da vam je drago što je komisija sada deblokirala situaciju, ali smatrate li doista da je situacija sada deblokirana? Meni se više čini kao da je to jedna, jedan novi eh, jedna nova dimna zavjesa da se ne prikaže ono što se događa. Mi nemamo su odgovornosti ne što se tiče preuzimanja rizika, već što se tiče rješavanja e, rizika i to je taj problem. Slažete li se barem sa time da evo sada imamo zapravo pad u povjerenju i e, postavlja se pitanje mogli smo to odgoditi za pet godina, zašto to ne bismo mogli odgoditi za nikad? E, zatim, kao drugo, tu ne govorim kao istraživač bankarskog sustava, govorim kao političar i kao netko ko lobira samo za europske građane, među njima i većinom Španjolce koji su u izvan jedinici. Kako god hoćete možete o tome govoriti, to mi je svejedno, uredbe, regulative, ovo ono, ali ne možemo više se izložiti riziku da imamo ponovno krizu u financijskom sustavu koju smo imali. To se više ne možemo dopustiti. Slažem se s predsjednikom kad kaže da su jedno, dakle, stokovi, zalihe NPL-ova, da tu trebamo to inteligentno riješiti, ali budući priljevi NPL-ova, to je važno, trebamo se tu pripremiti za to, jer je to ono što je važno za porezne obveznike. Hvala. E, evo dva minute za pitanje. Hvala Hvala lijepa. Da, što se tiče prvog e, pitanja, zaista trebamo veću konsolidaciju europskog bankovnog sektora. Zapravo trebamo ga na neki način e, skupiti. E, još uvijek to dobro radi, imamo 19 bankovnih sektora koji se sada nadziru dakle nadzire ih ista, isto nadzorno tijelo na razini Europske unije i to daje bolji okvir za prekogranična spajanja. Postoji konsolidacija koja je potrebna za bankarske sektore u Europi. Postoji previše banaka, previše bankarskih, bankarskih usluga, doći će do spajanja e, pa i prekograničnih. Nije posao nadzornika da odluče koja su dobra spajanja, a koja nisu dobra. Da potiču jedne, a ne druge investitori i sudionici na tržištu će reći koja spajanja imaju smisla. Međutim, u SSM-u želimo što je više djelovati kako bismo e, spriječili e, prepreke za nadzor prekograničnih spajanja i dobre Makroene, dobri makroekonomski uvjeti će poticati prekogranična spajanja u budućnosti. Mislim da se ipak krećemo u dobrom smjeru, iako polako, i sigurno e, će nadzorne aktivnosti e, pridobiti regulatore ako e, postoje neke mjere koje spriječavaju takva spajanja, a zaista potičemo korištenje odustajanja od posebno u eurozoni. Što se tiče Edisa, barem se kreće, barem o tome razgovaramo. Smanjenje rizika se mora dogoditi paralelno sa povećanjem solidarnosti. Ali već smo eh, SSM-u i SRM-u eh, pružili E, takvo smanjenje rizika i to treba uzeti u obzir. Zakonodavni paket e, koji e, dolazi vezan za telak, MFRS i paket Basel 3 isto tako idu u pravom smjeru. Ne mogu biti jasnija, mislim da je sada trenutak i što prije možemo krenuti prema punoj solidarnosti i jednom, e, jednom sustavu osiguranja depozita to bolje. Ali to je u središtu e, u središtu pozornosti ovih napora koje ćemo činiti. Kada se radi o nenaplativim kreditima, da, to moramo učiniti. Govorimo o priljevima, a ne o zalihama i taj dodatak treba biti još jasniji. Ali jasno kažem danas, govorimo o novim e, nenaplativim izloženostima. Hvala, mak Hvala gospodine predsjedatelju. Želim se nadovezati na pitanja trgovine. Prvo je jedan skandal hipoteke u Irskoj, jer velike irske banke, većine njih e, je nadzirao SSM, su se dogovorile kako bi ukrale milijune eura od od 13, e, e, od tisuća e, klijenata hipoteka. Ne znam imate li neki odgovor Središnje banke na ovaj skandal. Je li su donesene neke provedbene mjere i imate li dovoljno ovlasti i da li SSM istražuje aktivnosti banke koje nadzire u odnosu na ovaj skandal. Drugo, Želio bih reći nešto vezano za e, nenaplative e, kredite, nenaplative zajme. Najednom je vezano za neke e, kritike SSM-a i predrožene odredbe koje ne uzimaju dovoljno u obzir postojeće razlike između država članica. SSM govori o kapitalnim zahtjevima, o direktivi i o uredbi o kapitalnim zahtjevima vezano za ove e, odredbe. Za mene je ključni problem ne ovaj prijedlog, nego e, način na koji komisija EBA i SSM e, govore o bonitetnim zahtjevima kako bi smanjili nenaplative kredite trebalo bi imati nadzor nad svim problemima nenaplativih zajmova zato što se radi i o političkim odlukama koje treba donijeti, a to ne mogu odlučiti samo e, nadzorni mehanizmi. Suzakonodavci su nedavno postigli sporazum o e, fast track prijedlogu o uredbe o kapitalnim zahtjevima i meni izgleda da će to rezultirati u e, kašnjenju e, ovog e, FRS 9 e, još, na još nekoliko godina, dakle međunarodni standarde financijskog izvještavanja. Ne znam, znate li da li sa bonitetnog stajališta to donosi određene posljedice? Hvala, gospodine predsjedatelju. Hvala, što se tiče ovih irskih trakera koje ste spomenuli, moram reći da se radi o činjenici da uoči financijske krize irske e, banke su e, e, slijedile stope refinanciranja, a to se naziva tracking E, margina tih e, zajmova, e, njih je bilo dosta teško pratiti vezano za profitabilnost tih institucija i kao reakcija, a to je bila loša reakcija, banke su pokušale nagovoriti klijente da prihvate profitabilnije proizvode koji su bili izvan ugovora sa klijentima. U stvari, Europska središnja banka e, provodi bonitetni nadzor, a ostatak nadzornih odgovornosti je na nacionalnim tijelima i na činjenici da, ti, e, da te treker e, hipoteke su zahtijevale neke zajmoprimce da se drže zakonskih odredbi ali to je zadatak e, za zaštitu potrošača. A to e, to je zadatak irskih e, središnjih banaka, a ne Europske središnje banke. Naravno, kada vidimo da neke banke imaju problema sa zaštitom potrošača, dakle da je zaštita potrošača ugrožena, onda bonitetni nadzornici gledaju na pitanja unutarnje kontrole, pitanja upravljanja bankama i treba više se usredotočiti na te e, stvari. Dakle, postoje posljedice e, za bonitetni nadzor, ali to nije naša ključna odgovornost. Što se tiče e, nenaplativih kredita, znam da imate tu kritiku. U stvari, Irska i guverner Središnje banke u Irskoj je zapravo vodio cijeli taj projekt i mislim da je dobro napravio posao kako bi riješio te probleme. Treba učiti od najboljih nadzornih praksi, uspješnih praksi u nekim zemljama Što se ostalog tiče, ako Europski parlament e, nam želi pomoći da rješavamo ove nenaplative izloženosti, to je dobro došlo. Jer se radi o ozbiljnom problemu u Europi i taj problem treba rješavati. Što se tiče e, kašnjenja provedbe IFRS-a 9, ja sam e, E, već više od 40 godina e, nadzornica i radim sa bazelskim odborom od početka 90. E, godina i mi uvijek tražimo pokriće ne samo postojećih gubitaka nego i očekivanih gubitaka a to je i logično korištenje modela gdje gdje obračunavate kapitalne zahtjeve na temelju očekivanih gubitaka i zato nakon krize još je trebalo deset godina kako bi eh, regulatori eh, računovodstva eh, nešto predložili. Naravno nisu dobrodošli dobrodošla danja odlaganja, međutim zbog bonitetnog dijela E, treba smanjiti barem ovaj početni šok. Mi ne podržavamo e, dodatan e, phasing in, ali naravno phasing in za početni šok je bila dodatna, je bila dobra odluka. Hvala lijepa. Mislim da je to bilo zaista mudro. Marko Valli. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao prvo želio sam e, e, postaviti pitanje o e, pravnom pitanju parlamenta. Znam da ste dobili to pitanje jučer, pa ćete imati morate imati vremena da to analizirate. Međutim, treba shvatiti koje su nadležnosti u vašem mandatu u slučaju da morate primijeniti neke, neka osjetljiva pravila kao što su ova, onda je bitno uključiti više institucija. Znam da ne možete ići dalje od svog mandata. Morat ćemo se vratiti na to pitanje i zajedno shvatiti kako primijeniti neke, neke odredbe koje ne može e, primijeniti samo nadzornik. Što se tiče e, općeg pitanja nenaplativih kredita vezano za međunarodne e, regulatore koji stalno naglašavaju ovo pitanje, E, mijenja tržišta, a posebno e, tržište ovakvih nenaplativih kredita koje je sada u vrlo osjetljivoj fazi jer banke pokušavaju upravljati takvim lošim kreditima kako ne bi, e, kako ne bi, došlo do velikih gubitaka. I svaki puta kad date neko osjetljivo, neko osjetljivo pitanje, onda se smanjuju i cijene dionica. I zato treba imati e, odgovorniju regulativu e, kada se izdaju takve informacije jer banke već e, imaju potrebe da traže kapital za kredite ili zajmove imam jednu procjenu esme od kraja kraja do kraja od kraja listopada kad gdje ima e, od 450 milijardi do 800 milijardi e, takvih e, nenaplativih kredita. I zato ne znam kako rješavati ove vrlo riskantne sustave koje morate pokušati riješiti jer ako ne idemo na nelikvidnu imovinu, dakle radi se o nelikvidnoj imovini sada postoji likvidnost, međutim u jednom trenutku krize banke koje će e, biti, e, koje će biti izložene takvim e, sustavima će ući u nelikvidnost i zato bih želio dobiti odgovor. Zašto se stalno usredotočujete na e, kredite, odnosno zajmove, a ne na, e, e, na, na ove obveznice ili na dionice na koje biste se trebali usredotočiti? Hvala vam lijepa. Nadamo se da će današnja rasprava pojasniti neke stvari. Radi se o analizi od banke do banke, isto tako nadzorne mjere koje idu od banke do banke. Radi se o nekom, nekoj vrsti e, probnog instrumenta. Znam da neke, neke osobe ili institucije smatraju da to izgleda previše kao prvi stup e, i formulacije i način na koje je to napisano. Mislim da tu treba možda nešto e, i pojasniti. U jednom trenutku ste spomenuli da moramo osigurati da banke mogu upravljati e, svojim nenaplativim zajmovima kako bi izbjegle gubitke. Da, moram reći da se mogu nekad suočiti sa gubicima kada, e, kada postoje nenaplativi zajmovi jer nisu dovoljno, nema dovoljno pokrića. One moraju odlučiti kako e, pročistiti svoju bilancu. A pročistiti svoju bilancu je dosta e, bolno, ali pomaže da odigrate svoju uluku kao banka koja financira gospodarstvo. Potičem vas da pročitate govor ESBA e od strane predsjednika esb u utorak koji pokazuje da statistički podaci e SBA koji su dobre kvalitete pokazuju da banke koje su opterećene nenaplativim kreditima sve manje posuđuju e, malim i srednjim poduzećima i trgovačkim društvima. Što se tiče e, imovine sa, iz treće razine, kao što sam nekoliko puta već spomenula, mi sagledavamo sve moguće rizike. Bez obzira od kuda dolaze, mi vrlo ozbiljno e, gledamo na e, imovinu razine 3. Jako strogo ocjenjujemo modele uspostavljanja cijenja, E, na redovitoj razini. E, tijekom revizije unutarnjeg modela to je dio srepa, dakle nadzornog e, postupka. Mi provodimo sve veći broj misija i inspekcija na licu mjesta kada se radi o imovini treće razine. Naravno, činjenica je da nakon krize banke imaju manje apetita za ovakav rizik. One su e, već pretrpile gubitke i manje riskiraju. Međutim, svi smo ljudi, banke su ljudi, zaboravit će to i u jednom trenutku će e, ponovno to preuzimati. Zato imamo i smjernice vezane za e, financiranje financijske poluge koje će ih uputiti da preuzmu više rizika na tržištu kada e, kamate to dopuštaju. U definiciji kapitala za e, e, operacije na tržištu na i imovina razine 2 i razine 3 su dio druge razine kada se radi o bonitetnim zahtjevima. Dakle, to je potpuno pokriveno i obuhvaćeno i do sada bih rekla da mnogo više banaka nije uspjelo zbog kreditnog rizika e, nego što je to e, tržišni rizik. A to će još uvijek biti slučaj ako ne riješimo ovakva, ovakve izloženosti u budućnosti. Bernard Mono, hvala. Dobro jutro, gospođo predsjednice, vi već nekoliko tjedana povećate na to da treba e, smanjiti veličinu bankarskog sektora opet da imamo previše banaka s previše osoblja koji nisu dovoljno profitabilni. U Madridu ste rekli čak da želite da niz institucija nestane e, putem e, proposti, a za nadzornika je to zapravo paradoksalno izjaviti. I stoga imam tri pitanja za vas. Kao prvo, kažete da Europska unija se može suočiti sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom propasti banaka, ali zar nije rizik povećan i zbog toga što imamo države koje su u dugovima, koje ne mogu više e, podržati svoje banke kada su u imamo fond koji je gotovo prazan i tako dalje. Zatim govorite o e, američkom i europskom financiranju banaka i da treba imati veće financijsko tržište u Europi nego do sad. Mene zanima, zar banka srednje veličine koja lokalno djeluje nema bolju mogućnost financijske analize od nekog udaljenog ulagača na e, nekom udaljenom tržištu. Isto tako tražite da se e, bankarski sustav spoji, to prekogranično, a opet kažem, jedna lokalna banka e, bolje može financirati mala i srednja poduzeća nego neki međunarodni div koji samo pokušava smanjiti troškove. Povećati prekograničnu aktivnost e, predstavlja i još neke druge negativne posljedice. To je moje zadnje pitanje. Naime, financijska kriza 2008. godine je krenula zato što je upravo bila ta međupovezanost na cijelom svijetu. za doista želimo tu prekograničnu međupovezanost u Europi koja bi bila korist od toga? Jer bi to samo ideološki e, bio cilj da se dakle riješe granice, da se postigne jedinstveno tržište. Zar ne bismo trebali više podijeliti riziku e, i izolirati ga? To je i sa e, sasvim dio jednog globalnog kriterija koji govori o tome da dakle, prekogranična međupovezanost može imati negativne posljedice. Hvala, vrlo mi je drago da ste mi postavili to pitanje, zato što mislim da očito prijevod s engleskog nije bio točan na francuskom izgleda, zato što sam ja rekao nešto potpunosti drugačije. Dopustite mi ređem sada na engleski za sve prisutne. <laughs> <laughs> E, Dakle, mi ne želimo tu odluku likely to fail. E, uvijek je teško donijeti tu odluku. To je bolno za nas, za investitore, za e, one koji ulažu depozite. Dakle, kada se e, dogodi preljevanje, bolno je za potrošače. Mislim da trebamo izbjeći banke koje propadaju. Međutim, nemamo ovlasti, to nije naš posao, da spriječavamo e, sva, sva e, propadanja banaka. Dakle, ipak se nalazimo u okolišu, tržišnom okolišu i ako banke e, ne slušaju što kaže nadzornik, donose rizične odluke e, vezane za neka djelovanja, imaju e, uprave koje ne rade dobro svoj posao, onda nećemo moći spriječiti propadanje tih banaka. Što se tiče potrebe za konsolidacijom bankovnog sustava, previše banaka u Europi, ne u svakoj zemlji, nego u Europi. Općenito u Europi nemam e, broj e, sada odmah e, ovdje u glavi. Međutim, ako vidite koja je imovina banke i ako to usporedite sa BDP-om regije, vidite da nismo u istoj situaciji kao mnoge druge zemlje u regiji. Nalazimo se u situaciji kada dosta evropskih banaka E, ne zna koji je trošak njihovog kapitala, a to ne može dugo trajati. To je neodrživo u dugoročnom razdoblju i zato moraju imati mogućnost e, procijeniti svoje, svoje poslovne modele i prekapacitiranje bankarskih usluga se može e, poboljšati uglavnom spajanjima. može doći do spajanja unutar države, dakle nacionalnih spajanja. To je često spajanje sinergija i to je lakše, posebno u kontekstu kad nemamo e, svoja e, odustajanja od likvidnosti i kapitala koje smo vidjeli unutar SSN-a ali smo u jednoj situaciji gdje je šteta da banke ne iskoriste sinergije i činjenicu da e, iskoriste definiciju e, ovog e, što je to sistemsko i da ne idu samo od zemlje do zemlje. Da, trebamo konsolidaciju bankarskog sustava, Tržište će odlučiti što je dobra konsolidacija, a posao nadzornika je da postave izazov tim, e, tim spajanjima kako bi oni bili zdravi, solidni, kako bi e, bilo to korisno i za klijente banaka ali mi nismo oni koji moraju reći koje su, koje su dobra spajanja. Ali bolje je spajanje nego da e, ne, e, ne razmišljamo o tome jer su banke učinile premalo. Hvala, gospodin Kircos. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti gospođi Nui na ovom zanimljivom izlaganju i zamoliti mišljenje o situaciji koja se razvija u grčkom bankovnom sektoru, jer u, u Grčkoj smo napredovali što se tiče fiskalne situacije. Međutim, situacija u bankarskom sektoru, barem po mom mišljenju, je još uvijek nesigurna. Postoji mnogo dvojbi o mogućnosti grčkog bankarskog sustava da se nosi sa visokim postotkom e, nenaplativih kredita. E, Vlada se koleba da e, provede politike vezane za za oduzimanje e, e, stanova jer je to stranka obećala e, svojim, svojim biračima. I ako se ta politika provede treba će godine prije nego što grčki bankarski sektor može dobro financirati dinamičan razvoj grčkog gospodarstva. A grčko gospodarstvo nema baš puno vremena. I treće, nova pravila vezana za e, bankarske e, zalihe, vezane za stare e, kredite koji su nenaplativi, stvorili su veliku tjeskobu bankarskog sektora u Grčkoj i doprinijeli dodatnom padu tržišne vrijednosti oko 25 do 30 ja mislim da smo došli do točke gdje mjerodavna bankarska europska tijela će morati naći kreativni način da pomognu stabilizirati i razviti bankarski sustav u Grčkoj. Koje je vaše mišljenje o ovoj temi? Trebamo li prihvatiti to kao nešto što se događa ili jednostavno pozitivno preuzeti inicijativu s konkretnim mjerama kako bismo pomogli grčkom bankarskom sustavu i e, spriječili dalje komplikacije? Hvala very much. Uh, Hvala lijepa. Pa, Grčke su banke već uh, obavile velik napor kako bi riješili rizik odloženosti od nenaplativih zajmova. Naravno, zbog uh, količine tih zajmova, njihovih zaliha je to teško, a i morali su izmijeniti pravni okvir prije nego što su mogli ozbiljno krenuti na to da to riješe. No sve to je sada napravljeno i sada je trenutak da se dobiju prve pozitivne da se dobiju prve pozitivne rezultate iz tog e, procesa i da se nastavimo sa kretanjem u pravom smjeru. Dopustim mi da vas podsjetim isto tako na to da grčke banke poput drugih e, europskih banaka ili banaka iz europodručja će EBA ispitati 2018. godine i onda ćemo imati jasnu analizu situacije tih banaka. To će onda znati korisnici tih banaka i bit će lakše vidjeti što je već učinjeno i što sada urađa plodom, a što treba eh, nadalje promijeniti pomoću rada. Ne želim sada više govoriti o detaljima, ali imamo različite brzine u pojedinim državama što se tiče rješavanja tog problema. Imamo kao i uvijek banke koje su brže u tome i druge banke koje su sporije. To je istina i za Grčku, kao i za bilo koju drugu državu. Je li to business as usual u Grčkoj? Ne. Zasigurno ne, a niti u europodručju to nije još tako, zato što imamo još niz problema koje moramo riješiti. Naravno, vezano uz izliku od od napadnih zajmova, ali isto tako i e, problem sa profitabilnošću banaka. To je za nas velik problem. Banke moraju moći e, iskoristiti i dobiti profit iz svojih aktivnosti, kao što sam već spomenula. Hvala. Htjeli ste nešto još dodati? Ne. U redu. Pedro Silva Pereira. Hvala vam. Kao prvo, pozdravljam činjenicu da ste naglasili da je vaš prijedlog o naplativim zajmovima samo nacrt prijedloga, da ga se može poboljšati i molim vas da ozbiljno shvatite javne konzultacije o tome. Jer vaš prijedlog, barem po mom mišljenju, bi e, trebao biti značajno poboljšan i nadam se da će i e, zaključci iz tih javnih konzultacija proizvesti uravnoteženiji prijedlog s kojim će se onda izaći na nove javne konzultacije pak nakon toga. Zapravo ja mislim da je ovaj prijedlog u svojoj suštini kriv prijedlog, da to dovodi do regulatorne nestabilnosti čini se da je, se da je jako kontraproduktivan, čak i što se tiče onog elementa smanjenja naplativih zajmova i najvjerojatnije će imati e, velike negativne nus e, pojave što se tiče financijske stabilnosti i što se tiče gospodarskog oporavka. Imam tri temena problema s tim prijedlogom. Kao prvo, nije provedena nikakva studija o procjeni učinka. To je vrlo iznenađujuće vi dajete institucijsku izjavu vezanu uz to da nemamo dovoljnu kapitalizaciju bankovnog sustava i nemamo dovoljnu eh, proviziju, a to može imati velike posljedice. Posljedica biti najvjerojatnije ta da će se prodavati imovina sa gubitkom vrijednosti na tržištu što će dovesti do velikih rupa u bilancama tekućih računa banaka onda ćemo imati dodatne nesolventnosti, najvjerojatnije opet povećanje količine nenaplativih zajmova. Nove zahtjeve, mm, to jest novi kapitalni zahtjevi, najvjerojatnije će utjecati isto tako na kapacitete banaka i onda opet i na gospodarski napredak. Što znači da ovdje imamo sistemski rizik za financijsku stabilnost i gospodarski oporavak u Europi, a sve to pak stoji još i bez studija o procjenu učinaka. Zatim što se tiče toga je li ta odluka legalna ili ne, je li obvezujuća ili ne. Vi želite da vaši argumenti budu uvjerljivi, naravno da je to obvezujuća mjera. Kvantitativna očekivanja znači kvantitativna pravila. To što objašnjavate sada taj mehanizam samo ukazuje na to da će ta pravila doista biti obvezujuća, a činjenica da ste za nadzorne mjere e, predvili neke pokretače, isto tako ukazuje na to da su te mjere obvezujuće. Kada definiramo što je sukladno s pravilama ili ne, onda to najčešće, to običajno radimo, prema analizi po pojedinim slučajevima. I to stoga nije dobar argument što ste rekli. Ovo je obvezujuće pravilo i još je loše pravilo jer je nejasno. Mi ne znamo e, koja vrsta objašnjenja će biti dovoljna i prihvatljiva, koji dokazi će se moći prihvatiti, to je stoga obvezujuće i zapravo iz toga nezakonito. Osim toga imamo i retroaktivni učinak. E, suprotno onome što je rekao gospodin Konstanciju, potpredsjednik Europske središnje banke, ta će se pravila primjenjivati i na postojeće zajmove, ne samo na nove zajmove što znači da se tiču i stokova nenaplativih zajmova, dakle već postojećih zajmova koji će se u budućnosti jednom klasificirati kao takvi. I radi se i o toj, e, toj, je tim prethodnim zajmovima i stoga imamo tu retroaktivni učinak. Imamo pojedinih problema, ali najveći problem za nas je upravo taj retroaktivni učinak vašeg prijedloga. Hvala vam. Na početku ste rekli da se nadate da ćemo ozbiljno shvatiti komentare koje ćemo dobiti iz javnih konzultacija. Mislim, to uvijek radimo i to se vidi. Da, mi ćemo sve komentare koje zaprimimo uzeti u obzir na vrlo ozbiljan način. To što nema studija o procjeni učinka. Pa, to su novi naplativi zajmovi, pa je onda pomalo teško ih procijeniti. To su zajmovi koji još ne postoje. To nije već postojeća količina naplativih zajmova. Tu možemo napraviti studiju procjene učinaka kada bismo htjeli ovo primjenjivati na te bivše postojeće zajmove, ali to nije to. Tu se radi o novim nenaplativim zajmovima koji se tiču kredita koje banke ustupaju tijekom dobrih gospodarskih vremena koji će biti naplativi u budućnosti i stoga ih je teško procijeniti. Zatim prodaja te imovine, to ste spomenuli, doveše do gubitaka. Pa ti krediti su još uvijek u potpunosti u redu i stoga tijekom prodaje ne bi došlo do gubitaka. Jednom kada ti zajmovi budu naplativi, to je onda drugačija stvar, ali u ovom trenutku govorimo o zajmovima koji su u potpunosti u redu. Evo, čula sam što ste rekli, da nisam bila uvjeljiva ili da ovaj tekst nije uvjerljiv za vas, jer sam vam rekla da to nije obvezujuće, ali evo ja ću se potruditi u novom tekstu kojeg ćemo izraditi na konsultacija biti uvjerljivija, više uvjeljiva nego sada. Evo to je jedno što vam mogu, što vam mogu sada reći. Hvala, Danuta Hübner. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Dva kratka pitanja o izvješću o reviziji SSM-a. Dakle, izvješće komisije iz listopada koje je više manje pozitivno, ali po nekim e, pitanjima postoje neke preporuke od strane komisije, stoga bih vam postavila dva pitanja o tome. U tom izvješću komisija prima na znanje da e, Europska središnja banka često klasificira nadzorna tijela u razne svrhe i ako sam dobro shvatila komisiji bi bilo drago da se te metodologije koje se koriste za tu klasifikaciju učine transparentnijima i da se transparentnost e, između te odluke o klasifikacijama i konkretnoj konkretnim implikacijama te, te klasifikacije, da se ta poveznica bolje pokaže, da bude transparentnija. Mene zanima slažete li se s time, jeste li već razmislili o potencijalnim rješenjima. Drugo pitanje također se tiče revizije SSM-a. Što se tiče postupaka unutar bankovnog nadzora SBA, kada se radi o odnosu SBA sebom, tu Europska komisija također nudi nekoliko preporuka u vezi s time da se poboljša e, konzistentnost, da se e, izbjegnu udvostručenja, da se postigne veća koordinacija. I opet, moje pitanje upućeno vama, smatrate li da treba tu nešto napraviti i znate li možda u kojoj mjeri to mislite već postići. I još jedno moje pitanje ne vezano uz ovo izvješće o reviziji, već više vezano uz posljedice zbog Brexita i o pripremama za Brexit i o investicijskim tvrtkama. Postoji naime najvjerojatniji rizik da će te investicijske tvrtke u budućnosti moći vršiti i aktivnosti koje su slične aktivnostima banaka, što bi značilo da se time može zaobići uredba o kapitalnim zahtjevima. Znamo da Europska komisija radi tu na jednom dokumentu i mene zanima smatrate li vi da trebate doprinijeti smanjenju tog rizika ili ste na neki način u kontaktu sa Europskom komisijom kako biste eh, uredili ono što je u vašoj nadležnosti. Hvala. Što se tiče klasifikacije i eh, veće transparentnosti, da je to potrebno, tu se u potpunosti slažem s time. Mislim da bismo trebali bolje objasniti e, kako radimo tu klasifikaciju. Moramo raditi korak po korak naime i sada smo došli do jednog koraka, a ja sve to vrlo pomno pratim, da banke sada točno znaju gdje su u toj pojednoj klasifikaciji, u e, toj analizi u okviru nadzornog dijaloga. Ja pratim e, grupaciju po grupaciju i e, provjeravam da su banke dobile sve informacije. Objaviti tu klasifikaciju pa kao prvo, imamo tu pitanje povjerljivosti prema pojedinačnim institucijama, to je nešto zbog čega smo obvezani da budemo jako pažljivi i nadzor ne smije biti pod reflektorima, jer bi to moglo dovesti do e, previranja na tržištu, što znači da moramo pronaći pravu ravnotežu. No, postavili smo sad jednu minimalnu razinu, a to je da svaka banka zna u kojoj se kategoriji nalazi. Ja konstantno potičem bankare da postave pitanja i ako nisu e, zadovoljni s time da idu glavnoj upravi, ako im glavna uprava ne odgovara, onda se mogu pratiti meni i mi im onda možemo dati odgovor. Mislim da je to potrebno. Što se tiče toga da se poboljša konzistentnost tako što se koristi više rad EBE. Ja svakako pozdravljam jedinstveni pravilnik EBE i njen rad na tome. Tu dakle imamo tehničke standarde, tehničke smjernice, ali problem je da kad kad nemamo smjernice EBE. I sama ta činjenica da moramo odlučiti kako na jedinstven način postupiti sa 19 država čini od nas to da mi izgled preuzimamo vodeću ulogu za Europsku uniju, što uopće nije točno, ali mi ne možemo jednostavno čekati na EBU da izradi tehničke standarde, to nije moguće, moramo ići dalje kada se radi o tome što činimo da smanjimo taj rizik vezan uz e, nedosljednu sa EBOM, pa radimo sljedeće. Kao prvo, EBU uvijek pozivamo na sve tehničke skupine koje pripremaju smjernice za 19 država u europodručju. Kao drugo, kažemo da ako smo mi prvi koji se bavimo nekim problemom, da ćemo s time dakle prestati ako EBA intervenira Mi mislimo prihvatiti preporuke EBE, e, to je jedna druga europska institucija i mi želimo provesti ono što su oni izradili. Ali to je poput stupa 1 i stupa dva imamo e, stajalište s političkim mjerama za 19 država članica. To moramo imati i onda izgleda kao da e, zbog tog europskog načina rada EBA ne može djelovati. To nije točno. Mi jednostavno samo moramo nastaviti raditi s time, ne možemo čekati. Što se tiče investicijskih e, tvrtaka koje iz Londona dolaze u europodručje. U pravilima Ujedinjene kraljevine predviđa se mogućnost za regulatore da odluče da velike sistemski važne banke se nadziru kao banke i da to čini e, isto tijelo, dakle isto nadzorno tijelo koje je zaduženo za banke kao tijela. Mi nemamo takva pravila izvan Ujedine kraljevine. Mi ta pravila do sad nismo niti trebali, zato što je London bilo mjesto gdje smo imali velike američke ili azijske investicijske tvrtke. E, Oni su tamo bile nastanjene, bile su mnogo manje nego u drugim državama ili su imali podružnice u Londonu i bili su dakle pod europskim nadzornim tijelom, to je bili su europske europski subjekti iz Sada imamo dva problema. Kao prvo, ako ne promijenimo uredbu, onda moramo vidjeti kako će su zakonodavci odrediti e, sistemski važne banke. Ako se to ne učini, onda dolazi do rupe u nadzoru. Osim toga, postoji problem s fragmentacijom. Naime, e, nadzornik za banke iz Perea bio je nadležan za sve banke, a sada ćemo imati 19 nacionalnih nadzornika što znači da postoji rizik da nemamo dovoljnu stručnost, nemamo dovoljno iskustva na tom području, da se e, svi utrkuju kako bi privukli ta radna mjesta i te investicijske tvrtke za sebe. Hvala, Jakob von Weizsäcker. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, gospođa Nui. Imam dva pitanja za vas. Prvo se tiče duga koji se može e, unutarnje sanirati. Imamo dakle viši dug koji se može na unutarnji način sanirati, a imamo i drugi dug koji je jako visok. I mene zanima je li, jeste li pogledali, radili se o vrlo niskom rizičnoj, niskoj rizičnoj razini u tvrtkama ili se radi o nekoj metodologiji gdje se dakle ne razabire dobro među pojedinim e, vrstama duga što bi onda moglo doći ponovno do optužaba da e, ulagači koji su izloženi problemima e, prodaju svoju imovinu na nepravilan način i da se onda s time podriva susa Velina. Moje drugo pitanje tiče se nadzora CCP-a kao što znate, mi ovdje u domu radimo na nizu dosija veznih uz nadzor CCP-a, a e, klinički subjekti su jako usko povezani sa bankama. I stoga me zanima jedan sustav gdje bismo za treću najveću banku u Malti imali dakle europski e, nadzor, a imamo, imamo regulatorni pristup za CCP-ove samo, zar je to drživo? u kontekstu Brexita možda bi sada bila prilika da ispravimo tu situaciju u ovom zakonodavnom ciklusu i da imamo jedinstven nadzor i jedinstveno saniranje i e, spašavanje i za TCP-ove. Pitanje je imamo li dovoljno duga koji, može biti obuhvaćen bjelinom ili ne. Onda to ću pustiti drugima da odgovore na to, jer oni sada određuju koja je to e, poželjna veličina i to je nešto, visina i to je nešto se razlikuje od banaka do banaka. Ali slažem se s vama, trebamo pružiti, pružiti ulagačima sigurnost. Nejasne su pojedine kategorije proizvoda, to je točno. Ja također mislim da uredba BRD, jer naime je direktiva pretočena u 19 sažih zakonodavnih akvira, što nije učinkovito i što je isto tako i vrlo skupo, zato što će ulagači uvijek očekivati da je opasniji sustav onaj europski sustav. to će biti nešto što će utjecati na njihovo negativno iskustvo ako nešto dakle pođe po krivu. Mislim da trebamo pružiti sigurnost ulagačima. Oni trebaju znati e, što se može pohvatiti belinom, što ne, e, kakve su te pasive i gdje se oni nalaze u tim raznim kategorijama. Dodala bih i da treba više učiniti kako bismo se pobrinuli da banke koje pruže usluge stanovništvu da znaju što je zaštićeno, što nije. Mi vidimo da postoje previše situacija gdje takve banke e, cijelu životnu uštedu stave u jednu jedinstvenu banku, a ne znaju gdje dakle sami stanovnici svoju cijelu životnu šedevinu predaju jednoj banci, a ne znaju što će se s tom šedevinom dogoditi. Mislim da što se tiče CCP-ova, da, to su svakako sistemske institucije, one su sada još i rizičnije, zato što smo dosta kompliciranih e, djelatnosti prebacili na CCP. To je svakako poželjno, dakle to nije nešto što ja kritiziram. Moje osobno gledište, a to je samo osobno gledište, to nije gledište SSM-a koji tome nije raspravio. Ja doista mislim da je američki način postupanja Dakle, taj da imamo jednostavnu situaciju kada je neki CCP sistemski važan, da ga onda nadzori Fed, e, kao što vrši nadzor i e, tradicionalnih banaka, da je to dosta dobro rješenje jer je to jednostavno rješenje, a jednostavno obično znači učinkovito kada se je o nadzoru. Ova trenutna situacija je takva da mnogo ljudi prema Emiru moraju sudjelovati u tome, imamo dakle velik, veliko, veliko tijelo i onda je sve to složenije. Mi čak nemamo niti mjesto u, to, u tim tijelima, ta tijela su već dosta velika i zbog toga najvjerojatnije ovaj zadnji član, ovaj član SSM-a nije bio dobro došao u tim tijelima. Ne mogu reći više o tome, ali da, jednostavnost je nešto što pomaže. Pozdravljam primjerice mogućnost da bi ESMA mogla biti nadzornik za te ove ali ja bih predložila da se sve to uredi što jednostavnije moguće, da nema previše ljudi e, koji su u upravi i koji e, trebaju donijeti odluku u velosjetljivoj situaciji. No to je evo samo moje osobno gledište, to je nešto o čemu nadzorni odbor sistema nikad nije raspravljao. Hvala, Fulvio Martučelo. Hvala, gospodine predsjedniče. Mišljenje koje je predano jučer dolazi do zaključka da ovaj nacrt dodatka utvrđuje mehanizam sukladno kojem jedna se ustava mora pridržavati očekivanjima u vezi sa nadzorom koji je određuje dodatak, budući da bilo kako neopravdano kršenje očekivanja u vezi sa nadzorom će se smatrati negativnom pojavom u kontekstu nadzora. To će dovesti dakle, do primjena e, dodatnih mjera nadzora. Dakle, mehanizam e, ima obvezujuće učinke. Hoćete mi objasniti zašto vi i dalje tvrdite da nacrt dodatka nema obvezujuću prirodu, a inače se čini upravo da je suprotna situacija. Osim toga u vezi sa nacrtom dodatka, je li nadzorni odbor procijenio učinak očekivanja u vezi sa nadzorom koje predviđa dodatak? Ako je odgovor na to pitanje da zašto tu ocjenu učinka niste stavili na raspolaganje Europskom parlamentu kao što je predviđeno među institucijskim sporazumom između ESB-a i Europskog parlamenta koji se odnosi na jedinstveni mehanizam nadzora. I osim toga, potpuno pokrivanje nenaplativnih zajmova nakon dvije godine čini se da je objektivno gledano vrlo strog kriterij. Dakle, možete li nam objasniti kojim ste se logikom vodili pri odlučivanju o ovim rokovima. Dakle, sedam godina za osigurane nenaplative zajmove je nešto što je teško opravdati obrazložiti. Dakle, kako vi to možete obrazložiti u svjetlu načela proporcionalnosti? na kraju, na zasjedanju jučer burze, sve talijanske banke koje su na popisu banaka koje će trebati riješiti pitanje nenaplativih zajmova su doživjelo je to da su prekinuti pregovori, e, odnosno da su prekinute e, razmjene na burzi zbog e, zbog prevelikog pada dionica. I dakle, to je jedan od ovih učinaka najavljenog dodatka. Vi ste rekli da je ovo dokument koji treba poboljšati nakon što se čuju ocjene iz javne rasprave, no ne smatrate li da ovaj dodatak dovodi do neke vrste iskrivljavanja tržišta dionica? Hvala. Da, naravno, mi ćemo uzeti u obzir e, sva dobra mišljenja koja ćemo dobiti ovom dodatku i naravno uzet ćemo u obzir i pravni savjet pravne službe parlamenta. No, nisam još imala priliku proučiti taj dokument, a želim ga proučiti vrlo savjesno. Zašto smo odlučili ono što smo odlučili? Pa rok e, od dvije godine koje ste spomenuli u SAD-u je recimo to 180 dana. Dakle, ovo svakako nije jedno od najekstremnijih rješenja. Zatim rok od sedam godina. E, pa to je dosta za osigurane zajmove. Svakoga dana vidimo da se ponekad pravni izvorni dokumenti zagube, što dovodi do nesigurnosti i to još veće nesigurnosti i nemogućnosti povratka duga. I kad je nesigurnost veća, naravno, kada banka odluči prodati te nenaplative kredite, oni će biti manje atraktivni. Naravno, problemi ne nestaju tek tako, a nažalost u bankama i u nadzoru manji problemi se pretvaraju u veće probleme ako ih se ne riješi pravovremeno. I onda se postavlja naravno pitanje što to znači pravovremeno. To je pitanje ravnoteže i ja naravno pozdravljam e, već sada sve komentare i sve prijedloge koje ćete mi htjeti proslijediti. E, hvala i ja ću dati isto neke komentare o sadržaju ove rasprave. Kao prvo moram reći da mi je drago što ste pokazali namjeru saslušati nas i što ste priznali da treba unijeti poboljšanja u tekst kako bi se izbjegla ova zabuna između stupa 1 i 2 i kako bismo imali mehanizam koji je namijenjen bankama, a ne automatski mehanizam i to ste priznali također i u slučaju mehanizma pridržavanja koji se ne čini prikladnim svrsi. I toga bi ga trebalo ukloniti. Mislim da nam treba pristup namijenjen bankama iz drugih razloga. Čuli smo ono što je rečeno u vezi sa nesigurnošću tržišta, odnosno ne smijemo dopustiti da dođe do vrlo strogih očekivanja i s druge strane nejasnoća u vezi s time kako e, treba riješiti konkretne portfelje. I to dovodi još do veće nesigurnosti, jer kao što ste rekli, trebamo pročistiti bilance, a to je naravno uvijek bolno i na kraju uvijek dođe do nekih gubitaka. Naravno, inače ne bismo mogli govoriti o pročišćenim bilancama jedno su gubici koje je moguće umanjiti, a s druge strane je nepotrebno oduzimanje vrijednosti uzimajući naročito i tržište NPL1 koje je daleko od savršenog. To je tržište gdje e, još uvijek imamo prevladavanje i e, E, zajmoprimaca i zajmodavaca i vidimo da e, se odvije razmjene koje su ispod vrijednosti. Dakle, to pokazuje da vrijednost nije zapravo nula. I tu vidim neka pitanja koja bi se mogla riješiti pristupom namijenjenim bankama. Naravno, Nenaplative pasive su posebna kategorija i o tome treba povesti računa. Imamo i e, strukturne zajmove sa gubicima koji se još uvijek smatraju nenaplativim zajmovima, ali to je strukturirano tako da nije možda razumno potpuno ih otpisati. Imamo različite kategorije zajmova i u skupini osiguranih i neosiguranih i to je nešto o čemu valja povesti računa. I naravno, treba pripaziti i na e, interakciju sa računovodstvenim načelima, sa e, RFS-om 9. Znamo da su svi htjeli phasing in razdoblje od pet godina, a sada e, kažemo da je imovina u trećoj fazi prema IFRS-u 9 i onda je još treba procijeniti na temelju očekivanog e, protokola novca koji ona može generirati. Dakle, tu imamo vrijednost veću od nule. Dakle, bez phasing ina možemo učiniti nešto što ide dalje od računovodstvenog načela koje je toliko zahtjevno da zahtjeva phasing in od e, pet godina. Naravno, o tome treba bolje E, razmisliti jer ne želimo spriječiti konsolidaciju banaka, a također trebamo razlikovati između nadležnosti nadzornika i industrijske politike, jer ipak ovo je tržišno gospodarstvo. Europska unija nije Sovjetski savez. Tako da i tržište mora moći djelovati, a nadzornici koji primjenjuju pravila možda imaju neke svoje preference kada je riječ o bankovnom modelu, ali ipak to treba prepustiti tržišnim silama, a onda treba na razuman način koristiti i nadzorne ovlasti kako bi se te sile razile na propisan način i naravno Naša je zadaća ukloniti nepotrebne prepreke između zemalja članica kako bismo omogućili i prekogranično poslovanje koje je važna dimenzija, ali i ne jedina dimenzija jednog diversificiranog bankovnog sustava. Da, hvala. Da, naravno, nadzorna tijela e, žele izbjeći nepotrebne gubitke i smanjenje vrijednosti banaka. Ja pozdravljam ovo razlikovanje i zapravo zato se i bavimo analizom pojedinih slučajeva. I drago mi je što se tu razlikuju različite kategorije nenaplativih e, zajmova onima koje je istekao rok naplate i onih koji su u potpunosti izgubljeni. Možda to ne provode same banke na propisan način, tako da bi to moglo dovesti do određenih dodatnih poteškoća, a osim toga e, to također ovisi i o zemlji o kojoj je riječ. Naravno, imamo različite kategorije zajmova, to je sigurno. Imamo e, korporativne zajmove, e, kredite za građanstvo i tako dalje. I u nekim slučajevima, u nekim zemljama vidjeli smo da e, među nenaplativim zajmovima imamo ljude koji namjerno ne otplaćuju kredite, koji mogu to učiniti, a jednostavno ne žele to učiniti. I od uvijek e, počnemo od njih, od tih e, strateških neplatiša. i o tome smo razgovarali u slučaju Grčke. Dakle, mi smo se prvo obratili tim strateškim neplatišima, a onda su posljednji ljudi kojima smo se obratili bili e, građani, dakle ljudi sa stambenim kreditima i tako dalje. IFRS 9 je zahtjevan sustav, da, ali je isto tako i vrlo potreban sustav. On, e, naime, mijenja odredbe e, koje pokrivaju nastale gubitke koji su već prisutni i koji se otkriju kada se situacija pogorša i to je sada prociklički učinak, a sada se uzimaju u obzir očekivani gubici što je jedino pravilno jer banke mogu izračunati moguće gubitke sukladno modelima poslovanja, ali nije rečeno da je to potpuno točno. Kada revidiramo e, modele banaka iz europodručja vidimo da e, neke banke podcjenjuju svoje očekivane gubitke. To je moguće, dakle, može se dogoditi da revizori ne primjenjuju dobre odredbe koje bi išle na ruku nadzornim tijelima, a to se događa ne samo u Europi nego i drugdje u, značajnim zemljama postoje mogućnosti da se kaže ok, to su računovodstvene odredbe, ali postoji prostor za dodatne bonitetne mjere. Određene zemlje to već i čine, neke zemlje u Europi koje pa one koje su se dobro oporavile od krize. Dakle, uvijek ćemo imati prostora za bonitetne mjere, ali to će se smanjivati sa provedbom ifrs sa 9, jer će se zalihe stvarati prije. Naravno, trebamo još doraditi konačan nacrt e, dodatka kako bismo u njemu poveli računa o tome da se uvaže zahtjevi parlamenta uz phasing in i FRS 9 e, i također i kako bi se uzelo u obzir i bonitetnu stranu, naravno tu imamo i računovodstvenu stranu, imamo ovu prudencijalnu bonitetnu stranu, a ona se odnosi na posebne kredite ili portfelje. Evo, toliko o nenaplativim zajmovima. I da odgovorim vama, gospodine predsjedniče, evo, Toliko sam htjela reći. Svakako nam e, proslijedite svoje komentare i mi ćemo ih ozbiljno razmotriti. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo bila vrlo živahna, ali korisna rasprava. I hvala vam na onome što ste rekli o komentarima zastupnika i drugih dionika i drago mi je što ste obećali da ćete ih e, ozbiljno razmotriti, kao i naše pravno mišljenje. Dakle, mi ćemo nastaviti surađivati na poboljšanju teksta kako bismo dobili nešto što možemo smatrati svrsishodnim, odnosno alatom koji će pridonijeti urednom eh, daljnjem spanjenju nenaplativih eh, kredita kako bi naš bankovni sustav eh, stajao na čvršćim nogama. Hvala vam još jednom i istaknut ću ono što sam rekao u vezi sa stupanjem na snagu. To će biti važno i za one koji posluju na tržištu. Dakle, mislim da je svakako boželjno odrediti drugi datum stupanja na snagu a postoje i neki elementi koje možemo poboljšati kako bismo poveri računa i o ovim nespecifičnim i neautomatskim aspektima. Hvala vam. So, dear colleagues, we move to uh, next point of the agenda. We remain in the area of banking. Banking Union Annual Report. Uh, considering... Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle e, razmatranje godišnjeg izvješća za 2017. godinu Bankovne unije. Naš izvjestitelj je Sandor Lunes. Imate riječ. Hvala. Evo, Htio bih e, povezati ovo što smo čuli gospođe Nui i godišnje izvješće o bankovnoj uniji. Dakle, imamo sada pravno mišljenje o smjernicama i o dodatku i naravno o tome će se povesti važna rasprava koju ćemo uključiti u izvješće o bankovnoj uniji i također e, ćemo uključiti razmatranja o tome kako ostvariti naše ciljeve. Naravno, i ja držim do ovog pitanja, smatram ga vrlo važnim, a mislim da bismo mogli imati i istu raspravu o zakonitosti nekih postupaka SB-a. E, Kada je riječ o ovom izvješću koje danas razmatramo, evo nekoliko riječi o njemu. Ja sam e, pokušao ne unositi previše svoje mišljenje u nacrt izvješća, nego sam nastojao biti što nepristraniji. i zbog toga ćete u izvješću znači riječi poput notes takes notes of i također je možda izvješće nedorečeno u nekim aspektima. Možda ćete smatrati da je to pregled odluka koje su donesene i učinjeno posla, što jest istina ali to je i stoga što računam na kolege da malo začine ovo izvješće. Mislim da to neće biti nikakav problem, naročito ako uzmemo u obzir ono što se dogodilo u bankovnom sektoru i prošle i ove godine. Izvješće je strukturirano isto kao i prošlogodišnje, dakle imamo tri dijela, nadzor, spašavanje i osiguranje depozita, dakle evo nekoliko riječi o nadzoru. Nacrt e, spominje odluku sb o nekima od banaka 2017. godine na naplative zajmove suvereni dug e, i nešto o nadzornim tijelima i također se spominje i fintech. E, čime se odaje počast radu Koreva Nivenhuizen koja je sada preuzela funkciju ministrice u Nizozemskoj. Drugo izvješće, e, drugi dio izvješća se bavi sanacijom e, i na početku se spominje slučaj Banko Popular e, i mislim da bi bilo dobro imati raspravu o tome, a općenitije govoreći mislim da ne bismo smjeli izbjegavati raspravu o tome jer smo vidjeli da je okvir ispitan na dijelu i mislim da sada parlament treba reći svoje mišljenje o tome kao i odlukama koje su donesene. I kada je riječ e, o spašavanju, imamo također pitanje državne pomoći i rekapitalizacije iz predostrožnosti i također čitav niz drugih pitanja. I posljednji dio izvješća osiguranje depozita, do kojeg je meni vrlo stalo. Ja sam izvjestitelj u Sjeni o predmetu upravo o osiguranju depozita. E, usredotočio sam se ovdje na DGSD, zato jer su neka pravna razmatranja o Edisu još uvijek u tijeku i ja predlažem da se učini isušaj prošle godine, kao što je predloženo u izvješću gospođe Hübner, odnosno da se nadovežemo na ono što se čini u našem odboru i također e, time želimo uvažiti radi i kolegice Ester Delange. Dakle, mislim da se e, sve te rasprave trebaju ugraditi u izvješće o Edisu. Možda ćete naći neke podatke koji su pogrešni i neke brojke koje će biti ažurirane. Sada imamo i novije podatke i brojke, ali to naravno nisu suštinski dijelovi, ali o tome ćemo povesti računa. A sada očekujem za zanimanjem komentare kolega. Hvala. Hvala vam lijepa. Prvi izvjestitelj u sjeni je Danuta Hübner. Izvolite, imate riječ.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 ponoviti da sam e, zaista cijenila da gospodin Lunes e, odlučio nastaviti sa općom strukturom e, izvješća. Počeli smo s Robertovim izvješćem pa mojim. Mislim da je i ovo dobro kako bismo bili dosljedni i kako bi postigli cilj poboljšanja funkcije bankovne unije. Glavne točke, glavna pitanja su nam poznata od prošle godine, međutim kada se radi o nekim pitanjima nije iznenađujuće da će biti i različitih mišljenja. Zaista se radujem e, naši, našoj raspravi. vjerujem i slažem se da ove godine osim tradicionalnih pitanja prvi puta imamo priliku dati našu vlastitu ocjenu vezanu za e, slučajeve prve rezolucije, a ima i lekcija o kojima smo već raspravljali u ovom odboru. Trebamo e, izvući pouke vezane za dobro funkcioniranje bankarske unije i mogućih e, poboljšanja. Što se tiče dija vezanih za nadzor, željela bih vidjeti više usredotočenja na pitanja e, nadzora banaka, e, prvo e, o funkciji SSM-a. Mislim da bismo danas trebali pogledati i izvješće komisije iz listopada, jer mislim da je to detaljna analiza onoga što je već učinjeno iako se i općenito radi o vrlo pozitivnom izvješću, postoji mnogo detaljnih preporuka. I tu možemo e, potražiti načine kako bismo e, poboljšali e, to izvješće. Nadam se da ćemo zadržati ovaj, ovo razdoblje u kojem je tekst dobro ciljan i da se ne bavimo pitanjima koja ne pripadaju nadzoru banaka, pitanju nadzora banaka zašto se cijenim ono što je rekao Sandra, vezano da se držimo ovog načela da ne prejudiciramo zakonodavne rasprave u e, odboru, posebno kad se radi o bankarskom paketu, a ne samo o Edisu. Ja mislim da preporuke o e, ovim pitanjima o kojima se raspravlja i u drugim dosijejima da tu trebamo biti općeniti i da možemo ograničiti naše izjave i mišljenja. Što se tiče nedavnih slučajeva, moj pristup bi bio da zaista trebamo dobiti dodanu vrijednost pouka iz prošlosti i moramo se usredotočiti na opće pouke koje smo polučili iz iskustva od prošle godine, posebno kada se radi o boljoj artikulaciji između rezolucije i nesolventnosti i potrebe za usklađivanjem zakona o nesolventnosti i e, revizije e, komunikacije o državnim potporama i mnogim drugim e, pitanjima vezanim za razmjenu informacija. Nadam se da ćemo naći dobar način kako bismo izvukli pouke iz prošlogodišnjih iskustava. A postoji i ovo pitanje koje je nažalost još uvijek otvoreno, a to je e, da nam nedostaju neki dijelovi e, vezani za bankovnu uniju i neki dijelovi koji još ne funkcioniraju. Mislim da bi e, zbog toga trebalo žurno kompletirati naše izvješće o bankovskoj uniji, a moramo imati jedno dobro uravnoteženo izvješće. Ne smijemo se bojati pokazati vrlo pozitivne nalaze koji već postoje kada se radi o funkcioniranju ovog e, velikog e, bloka reformi e, koje imamo u bankarskoj uniji, u institucijama bankarske unije. Hvala vam lijepa. Mari Delvo. Hvala lijepa. Mari, Delvo. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestitelju na izvješću i na intervenciji. Mislim da je ovo vrlo konstruktivan pristup koji će biti jako koristan za izradu ovog izvješća. Uvodno bih iznijela dvije primjedbe. Kao prvo, pozdravljam što tu imamo kontinuitet sa onim izvješćima iz 2016. godine i s onim izvješćem ranije, zato što se tu radi o tome da želimo vidjeti do kojih razvoja je došlo ili do kojih razvoja nije došlo što se tiče tema i stoga mislim da je dobro da se preuzme ta struktura sa tri poglavlja kao i u prošlim izvješćima što znači da je e, preglednost veća. Isto tako vidjeli smo imali nekih važnih događaja do kojih je došlo u protekloj e, godini i da vidimo kako se obračunalo s tim događajima, je li se to dogodilo na zadovoljavajući način ili ne, e, iz kuta gledišta zakonodavaca. Što se tiče sada specifično izvješća, želim reći da sam ipak iznenađena zbog uvodnih izjava. Uvodne izjave mi se čine jako negativne. Ne želim tu negirati probleme, ali ipak mislim da ako želimo biti vjerodostojni, da onda treba smanjiti i napretke do kojih je došlo, čak i ako ih nema dovoljno poglavlje o nadzoru. Mislim da bi bilo korisno kada bismo ga nadopunili sa drugim elementima koji se tiču nadzora, kao primjerice e, funkcioniranje upravljanja, tu neke izmjene, izmjene e, CST-a, zatim e, neke druge elemente, kibernetička sigurnost, financijska tehnologija, makropotencijalni nadzor i tako dalje. No znam da nije bilo naravno moguće spomenuti sve te teme u ovom obliku koje nam je nametnut za ovakvo izvješće. Što se tiče poglavlja o e, saniranju banaka, mislim da će to biti vrlo važno ove godine, zato što smo imali prvi takav slučaj saniranja, zbog kojeg je došlo do dosta pitanja što se tiče same sanacije, što se tiče e, vrijednosti banke prije i nakon spašavanja što se tiče e, procedura, prije svega komunikacija između nadzornih tijela, dakle što se tiče nacionalnih nadzornih tijela, ali isto tako i što se tiče tijela iz drugih država članica, čiji e, bankarski sustav je bio pod utjecajem e, zbog tog spašavanja banke iz druge države. Naravno, trebamo vidjeti koje su posljedice spašavanja banke, kakav je utjecaj spašavanja banke na bankovni sustav i strukturu neke države ili to što je poželjno ili nije. Možda je sada još prerano i svakako ne bismo htjeli prerano izvesti zaključke na temelju jednog jedinstvenog slučaja, ali mislim da ipak tu možemo izvesti neke zaključke vezano uz Banku Populare, e, s čime onda možemo e, bolje nastaviti raditi na tome. I zatim zadnje poglavlje, EDIS imam dojam da tu možemo samo konstatirati činjenicu da nemamo još e, jamstva za zaštitu štenih pologa i dok to nemamo nije dovršena bankovna unija. Mislim, nedostaje još i nekoliko elemenata, ali to je jedan od stupova bankovne unije, Europske unije. I ja bih rado sjedila ono pravilo koje smo se zadali prošle godine, a to je to da ne pokušavamo na brzinu e, dobiti kompromise oko tih elemenata o kojima se pregovara, a tu imamo nekoliko kolega koji su jako kompetentni za e, te dosjeje. E, međutim, ipak moram reći da mi je drago zbog suradnje. Nadam se da će biti i dalje podunosna ta suradnja kako bi naše izvješće bilo korisno. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Thank you. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodin Trmoza. Govorit ću u ime e, Thierry Cornier, koji ovdje nije danas. Gospodin Cornier smatra da nacrt e, izvješća kojeg je napisao naš kolega Sander Lunes je dobar, e, dobro polazište i on smatra da ovo izvješće može biti poboljšano dodatnim doprinosima. Gospodin Kornilje misli da e, prva stvar koju bi želio vidjeti u izvješću je e, priznavanje dobrih stvari, e, dobrih prednosti bankarske unije. Naravno, otvoren je o tome da razgovara o načinima na koji E, možemo označiti u ovom izvješću koja poboljšanja treba unijeti, ali bih htio vidjeti e, mnogo jasniju poruku Europskog parlamenta, a smatra i da je bankarska unija važan e, stup Europske monetarne unije. Naš je je E, zato da postoji treći stup osiguranja depozita i misli da u ovom kontekstu kako bi se dogodio EDIS trebamo povjerenje i uvjetovanost. Gospodin Kornilje ima određene dvojbe vezane za stavke 8, 9 i 10 pa će vjerojatno moći u pregovorima o tome raspravljati i konačno gospodin Kornilje smatra da kako bi nenaplativi, e, kako bi se riješili nenaplativi e, zajmovi, e, to, da to nije samo nacionalni problem, trebalo bi pronaći i neko europsko rješenje vezano za ovo. Gospodin Korninje isto tako pozdravlja naglasak na potrebu za transparentnošću i boljom komunikaciju. I konačno on kaže da neka pozivanja na Brexit i kibersigurnost su također potrebno, ili također potrebno unijeti u ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala. Ne vidim gospodina Vjegasa, niti gospodina Urtasuna, ali gospodin Vali je ovdje. Hvala gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem izvjestitelju na njegovom izvješću. Mi imamo, e, ja mislim, nažalost, dosta daleko političko stajalište jer e, mi baš ne dijelimo njegovo mišljenje vezano za svu zabrinutost vezano za nenaplative kredite. E, mislim da u e, e, jedinstvenom, nadzornom mehanizmu i u općem nadzoru mi zapravo analiziramo takve kredite i tražimo previše previše e, zahtjeva od banke kada se radi o ovakvim kreditima, a trebamo i dobru inflaciju u ovom trenutku, a ne adresiramo ni problem vezano e, za imovinu druge i treće razine, a to su vrlo likvidne imovine, kao što je rečeno tijekom e, saslušanja. To treba uzeti u obzir zato što se radi o špekulativnim pozicijama i nekada to e, tržišta nagrađuju i onda cijene nisu jako volatilne. Međutim, e, u nekim slučajevima e, takvi krediti mogu stvoriti više od sustavnih rizika za banke. I danas s ovim sustavom mi uništavamo tradicionalni bankarski sustav kako bismo koristili špekulativnijim bankama a to je nešto što u inverziji gospodarskog ciklusa može stvoriti velike probleme. Mislim da bi to trebalo spomenuti u izvješću. Možda bi se morali dogovoriti o jednom e, kompromisnom prijedlogu. Što se tiče stajališta parlamenta e, vezano za ovaj dodatak, E, kao što je rekla naša pravna služba, ja bih volio da se nešto uključi u ovo izvješće kako bismo točno e, utvrdili koje su nadležnosti Europske e, središnje banke, jedinstvenog nadzornog mehanizma i tako dalje. Što se tiče rezolucije, kada se radi o Bejlinu, dakle saniranju, unutarnjem saniranju, mi smo dosta E, pozitivni zato što nismo napravili jedan temeljni korak, e, to jest nismo e, razdvojili banke, imamo jedan pojam univerzalnih banaka. Tako da imamo one banke koje se bave financijskim uslugama i one banke koje se bave zajmovima. A to stvara probleme zato što odgovornost postoji i kod klijenta a postoji odgovornost, naša odgovornost da spasimo banke koje često e, su izložene i financijskom riziku. To treba e, odvojiti jer e, jedan klijent banke ne bi smio zajamčiti takve špekulativne aktivnosti. Što se tiče javnih potpora, mislim da nismo zajamčili jednake uvjete za sve države članice jer države su koristile različite milijarde eura eh, javnog novca kako bi eh, dali potporu svom bankarskom sektoru i kako bi nekada eh, pokrili i neke situacije nejasnih nejasnih nenaplativih kredita do 2013. godine bilo je u raznim državama kao u Njemačkoj i Nizozemskoj i slično e, takve situacije koje nisu na isti način riješene Takve situacije bi trebalo riješiti na transparentniji način i e, pokazati da, ne, da postoji ta neravnoteža. Što se tiče trećeg stupa, moramo stvoriti jednu zaštitu e, klijenata banke, štediša, Dakle, ako možemo zaštititi te depozite e, sa podijeljenim rizikom, to bi, bila ideal, to bi bilo idealno rješenje, jer unutar različitih jurisdikcija u Italiji i u drugim državama postoji e, jamstvo, e, jamstvo da se zaštite, zaštite depoziti i moramo izbjeći situacije gdje e, takvi depoziti nisu zaštićeni i to stvara probleme u bankarskom sustavu. E, drago mi je što sa izvjestiteljem e, bih mogao možda raspravljati i unijeti nešto u ovo izvješće. Hvala. Hvala. Za ENF, gospodin Anemas. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi pozdravljamo činjenicu e, mislim da će vjerojatno izvjestiteljica biti gospođa Beres. Dakle, e, kao rezultat ovoga izvješća kaže se da trebamo imati uravnoteženi pristup. Ja imam svoje vlastito mišljenje, ali mogu to samo potvrditi. Postoje mnogo e, bilježaka, i, e, ali nema mnogo toga što bi moglo upozoriti. Mogu samo potvrditi nekoliko stvari. Da možemo procijeniti e, odnose sa Banco Popular Espanjol. Međutim, ništa od toga nije uključeno. Gospođa Nui je spomenula e, javni interes e, Banka Populare, Banka Populare i Banka e, i Veneto. I oni imaju potpuno drugačije, drugačiju situaciju jer oni imaju potporu države Italije. A da nije došlo ni do kakve istrage, E, vezane za te državne potpore. To je zaista paradoks i to treba uklopiti u e, izvješće. E, isto kada se radi o bonitetnoj rekapitalizaciji, smatram da je izvješće objavljeno 20. listopada. Međutim, E, to je, e, e, listirano na burzi i talijanski štediše zbog toga gube novce. Mislim da ljudi govore o milijardi eura. Postoji zbog toga vrlo malo povjerenja u jedinstveni nadzorni mehanizam. Imamo i Hukmar izvješće o nenaplativim zajmovima koje je dobilo većinu u parlamentu. To znači da bi trebalo postojati europsko rješenje e, za e, takve nenaplative e, dugove. NF je glasovao protiv toga. Međutim, Izvjestitelj ovdje govori o potrebi za europskim rješenjem. Istina je da države i članice i banke imaju glavnu odgovornost. Međutim, prema njemu, e, kada se radi o euroobveznicima, on e, opet kaže takes note, dakle e, to je formulacija koju stalno gledamo, da e, postoje takve obveznice, državne obveznice. Dakle, radi se o vrlo rizičnoj fiskalnoj solidarnosti koja bi mogla dovesti do fiskalne unije. Mislim da netko ko kritizira Europsku uniju nije to mogao na taj način napisati. Što se tiče Edisa, podsjeća da je e, zaštita kredita zajedničko pitanje za sve europske građane, ali mislim da ćemo trebati biti stroži kada se radi o tom pitanju Moramo pričekati konačnu verziju izvješća, ali važno je da e, naglasimo rizike ovoga sustava. Ne bih volio da sam napisao ovako izvješće koje je toliko općenito. Hvala vam lijepa. Gospodin Koborin, izvolite. Ah. Eh, hvala gospodine predsjedatelju. Eh, gospođa Noj je rekla da je gospodarstvo dobro. Ja baš nisam siguran u to. Nakon mnogo godina kada, smo, kada sam radio na eh, tržištu buduć, budućnosnica, čini mi se da je situacija obrnuta. Ono što mene brine jest ova politika jedna mjera za sve. To je stalni i temeljni problem Europske unije. Jedan od razloga što Ujedinjena kraljevina napušta Europsku uniju, jer jedna mjera ne paše svima i stvara vrlo velike nedostatke, čak i katastrofalne domino učinke. Što se tiče nenaplativih zajmova, ne postoji nikakva analiza učinka i to je za mene jako zabrinjajuće jer to će stvoriti sustavne rizike za banke u Europskoj uniji i za gospodarstvo općenito i to su pitanja koja sam želio naglasiti. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala, ne vidim da se još netko javlja. Gospodin Luns, izvolite. Da, vrlo kratko da govorim. Hvala na svim sugestijama koje smo još zaprimili. Veselimo se vašim amandmanima. Ja ću također isto tako podnijeti nekoliko vlastitih amandmana da vidimo točno e, kako se odvijeta rasprava ovdje u Europskom parlamentu. Evo sada još kratko gospodinu masu upućeno. Naravno da mogu uvesti neke izmjene rekli ste da ne, bi trebali tako napisati izvješća da u redu, ali onda biste se trebali aktivirati kao ENF. Vidimo i kod drugih dosija da tu imamo više uspjeha s tim u vezi, ako drugih manje. Politika prazne stolice izgleda da se ovdje češće primjenjuje nego druge politike, ali veselim se svakako vašim amandmanima. Hvala. Hvala vam lijepa. Što se tiče vremenskih rokova, imamo sljedeće Glasat ćemo o tome u odboru. Da, ne, zapravo rok za podnošenje amandmana je 22. studeni. Razmatranje amandmana 7. prosinac. Glasanje u odboru Ekon 24. ili 25. siječnja sa ciljem da ovo bude na plenarnoj sjednici broj 2 u veljači. Hvala lijepa izvjestitelju. I sada... I naravno zahvaljujem i svim ste o sjeni i onima koji su sudovali u raspravi. Sada prelazimo na godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Naš izvjestitelj gospodin Tremoza. Izvolite, imate riječ. Dear colleagues. Hvala vam gospodine predsjedatelju, dragi kolege, dragi predsjednici komisije. Ovo je drugi put da sam ja izvjestitelj za ovo izvješće o poziciji tržišnog natjecanja. U proteklih 8 godina sam bio izvjestitelj u Sijeni u ime mog kluba. Isto tako nekoliko puta za, ovaj dosje. I stoga doista volim izrađivati ovo izvješće, zato što je to velika prilika, možemo imati dobru raspravu o mnogim e, važnim temama s kojima se bavimo u ovom odboru. Ja sam u potpunosti svjesan toga da je ovo izvješće na vlastnu inicijativu, dakle nije zakonodavno izvješće, iz toga mislim da najbolja poruka koju mi možemo odaslati komisiji i građanima je ta da pokušamo postići što veću podršku za ovo na plenoj sjednici. Zbog toga ću ja biti izuzetno fleksibilan i pragmatičan u ovom pristupu. I ću ostvariti snažan demokratski mandat i postići konsenzus sa e, važnim klubovima zastupnika u ovom domu kako bi se zatočili na nekoliko točaka koje onda možemo odaslati Europskoj komisiji kako bi oni to onda imali na umu sljedeće godine. U ovoj prvoj razmini gledišta samo ću vam reći nekoliko e, stvari koje sam spomenuo u izvješću, kojeg vi naravno možete izmijeniti, primjerice. Kao što smo napravili protekle nekoliko godina, ja ponovno pozivam i tražim od komisije da e, dostatna financijska i ljudska sredstva ustupi glavnoj upravi za tržišno natjecanje. znate da e, ona intervenira u mnogim e, sudskim slučajevima protiv međunarodnih divova. Radi se tu samo tome da nam su nam potrebni ekonomisti i E, odvjetnici, već isto tako su potrebni i specijalisti, inženjeri, e, kada se radi o nekim e, slučajevima iz digitalne ekonomije primjerice. I stoga mislim da parlament, kao što je to činio i u proteklih godina, može i ove godine podupeti jedan takav zahtjev. Također smatram da bi komisija trebala povjeriti da nacionalna tijela za poštivanje tržišnog natjecanja da imaju dostatna financijska i ljudska sredstva kako bi zajamčili svoju nepristranost u različitim državama članicama. To je nešto što je važno, to moramo osigurati i barem bi se trebali dogovoriti oko toga. Jer ako to ne učinimo, onda rad kojeg obavljamo ove na europskoj razini nema učinak kojeg želimo na nacionalnoj razini. Što se tiče porezne pravde, Znam da je to vrlo osjetljivo pitanje. Ja sam osobno za porezno natjecanje, kao što ga imamo u Sjedinamačkim državama, ali mislim da bismo se trebali e, složiti oko toga da svi dionici na tržištu trebaju plaćati pravednu količinu poreza. Stoga moramo vidjeti e, one istege komisije što se tiče 20 poreznih praksi i e, primjerice detaljno razmotriti slučaj Amazona u Luksemburgu, to je zadnji slučaj. Otvaram raspravu o ovome, iako savršeno razumijem da je porezna politika nacionalna politika, ali možemo o tome govoriti, a i mnogi građani nas pitaju koje je naše mišljenje o tome i stoga bismo trebali imati raspravu o tome. Što se tiče google činjenica je ta da imamo odluku komisije, naime e, Google sustav za usporedbu e, prilikom kupovine je sada suspendiran i također se traži od komisije da i u drugim sektorima intervenira poput e, e, istraživanje putovanja i lokalno istraživanje gdje Google također isto tako zloupotrebljava svoj vladajući položaj i tu tražimo da komisija i zaključi istragu vezanu uz Android što prije moguće. I na kraju upućujem jedan poziv i mislim da svi zastupnici u ovom domu se mogu priključiti tom pozivu. Naime, ja srdečno pozivam komisiju i e, direktora direktora a da u našem odboru prisustuju u javnom saslušanju zajedno sa odborom IMKO za zaštitu potrošača. Mislim da bi to moglo biti zanimljiva rasprava koju bi onda svi građani mogli pratiti. E, bilo bi od velikog interesa imati ih ovdje u parlamentu u Briselu da e, ponude odgovore na naše pitanje da nam daju veću transparentnost. Jer tu govorimo o velikim novčanim kaznama, o važnim slučajevima i mislim da bi to mogla biti snažna poruka kada bi se i drugi kolege priključili toj mojoj ideji da održimo raspravu o tome u parlamentu ovdje. Što se tiče zakoplovstva, tu također tražimo od komisije da e, primjenjuje na strog i jednak način pravila o državnim potporama za sve e, europske aviokompanije. Sada imamo onaj slučaj Alitalia Air Berlin, o tome bismo trebali isto tako poraspraviti i te mogućnosti bi trebali iscrpiti. Također pozdravljam reviziju uredbe 868 iz 2004. godine o zaštiti tržišnog natjecanja i e, jamčenja e, recipročnosti i uklanjanja nepravednih praksi. To je važno jer mislim da je transparentnost vrlo važan element kako bi imali jednaka pravila za sve e, na tržišnom natjecanju. Što se tiče zračnih luka, državnih potpora neučinkovitosti, tu u izvješću inzistiram na tome da kada se koristi javni europski novac za izgradnju infrastrukture, da onda moramo imati i europsku analizu troškova i koristi iz takvih e, ulaganja. Također pozivam komisiju da izradi e, javan popis zračnih luka jer znamo da u našim europskim institucijama se govori o tome i bilo bi u interesu svih građana da imamo jedan takav popis jer znamo da Europska komisija ima informacije o problematičnim zračnim lukama. Što se tiče eh, prehrambenog poljoprivrednog sektora i poljoprivrede bilo bi zanimljivo analizirati eh, i zapravo pozvati komisiju da vidi kako se odražava nedostatak e, u tržnom natjecanju na cijene, e, nedostatak dakle u transparentnosti u, prehrambenom lancu. To, to su glavne točke u mom izvješću i sada sam spreman odgovoriti na vaše pitanja i što prije krenuti s raspravom. Hvala. Za klub zastupnika EPP-a je izvjestitelj gospodin Stolojan. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Što mogu reći? Ako pogledamo rade Europske komisije na području tržišnog natjecanja, onda možemo bez okljevanja reći da je to izvanredan rad, a Ove godine bi godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja možda moglo biti mnogo kraće naspram drugih godina. Mislim da je izvjestitelj obavio dobar posao. Cijenim to što se u izvješću referira na to da trebamo poduprijeti nezavisnost komisije i nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. A to, kao što je izvjestitelj rekao, možemo osigurati samo tako da imamo dostatne ljudske resurse, dostatna financijska sredstva za ta tijela. Jer je to ono što im je potrebno. Također cijenim i redovite kontakte povjerenika koji su duže za tržišno natjecanje sa e, odborom Ekon i općenito s Europskim parlamentom. Isto tako, mislim da je dobro to što imamo tu ovu točku vezanu uz detaljnu analizu slučajeva e, u vezi sa praksama koje su suprotne tržišnom natjecanju i koje se tiču poreznih e, prednosti. Mi tu kažemo da se pravila državnih potpora trebaju odnositi na porezne olakšice kao i na svaku drugu vrstu e, pomoći. A pitanje da se i može onda povratiti taj e, novac koji se koristi na nepravilan način kao državna potpora je u izvješću. Ja bih e, rado čuo reakciju predsjednika Europske komisije na sljedeće. Kao prvo, u izvješću imamo prijedlog da se za protukartelovske istrage odrede određeni vremenski rokovi. Kao što se to radi u slučaju e, službenih e, sklapanja poduzeća. Rado bih čuo mišljenje Europske komisije vezano uz ovaj zahtjev kojeg je iznio izvjestitelj u izvješću. Zatim u izvješću također imamo i prijedlog za to da Europska komisija izradi jednu vrstu studije o koncentraciji banaka do koje je došlo nakon financijske krize. Možda je to dobra ideja. Htio bih reći da je situacija drugačija od države do države. Primjerice u mojoj državi Rumunskoj imamo previše banaka, previše banaka i taj proces e, koncentracije banaka putem sklapanja poduzeća se konstantno odvija i nastavlja. U nekim državama članicama vidim da je koncentracija banaka dakle dobra stvar. Zatim, isto tako taj proces koncentracije banaka vodi se pod nadzorom naših tijela za tržišno natjecanje u tim državama. Što Europska komisija misli o tom prijedlogu? Još dva pitanja, isto tako u vezi s Europskom komisijom. Što se tiče transparentnosti, imamo sada obvezujuće pravilo da za svaku individualnu državnu potporu koja se daje, koja iznosi više od pola milijuna eura, postoji ta obveza da se u toj državi članici taj proces e, učini transparentnim, dakle da se objavi taj podatak. Moje pitanje je, zar nije ta granica previsoka? pola milijuna eura. Za razvijene bogate države možda ta granica nije previsoka, ali za druge države u EU. možda bismo trebali imati nižu granicu, niži prag, možda bi to bilo bolje. Zadnje pitanje upućeno Europskoj komisiji. Europska komisija je blokirala spajanje e, Deutsche Börse i London Stock Exchange, dakle Njemačke i e, Londonske burze. Moje pitanje je sljedeće. To što je blokirala to spajanje i to što je ta odluka donesena prije Brexita, hoće li Brexit ikako e, utjecati na tu odluku? Dakle, naravno, mislim da na to hoće li Europska komisija misliti da nakon Brexita je i dalje ispravno blokirati tu odluku. Hvala. Thank you very much uh, for the Hvala vam lijepo. U ime demokrata gospodin Alfred Sant. Hvala vam. Čestitao bih gospodinu Tremozi na nacrtu vrlo je usredotočen i teme su dobro zabrane. Imamo nekoliko točaka o kojoj trebamo raspraviti, da imamo bolji zakonodavni okvir Europske unije u budućnosti, iako se načelno ne slažem sa nekim njegovim preliberalnim stavovima u dokumentu, posebice kada se radi o državnim potporama. Već smo niš e, puta čuli da pravilo jedna mjera za sve ne funkcionira za ovaj sektor. Državna intervencija je u mnogim e, E, scenarijima potrebna, posebice kada se radi o pružanju usluga od javnog gospodarskog interesa, što je vrlo važno za poslovne interese. I kada se radi o sektorima energije primjerice, to ne možemo jednostavno ukinuti, posebice ne sada u ovom razdoblju u kojem se nalazi Europska unija, gdje imamo kako političku, tako i gospodarsku volju da se postigne tranzicija na niskougljičnu energiju, na okolišno povoljniju energiju i na transportne sustave koji će biti takvi. Državne potpore zračnim lukama, kao što stoji nazad u izvješća u sektoru transporta, tu se kaže da je to neuravnoteženo i da čarter aviokompanije primaju neke druge vrste državnih potpora, na to se često žale velike tradicionalne aviokompanije. Treba će se restrukturirati aviokompanije kako bi se zadržala spona sa perifernim, slabo naseljenim regijama i ti letovi, da se sačuvaju radna mjesta u toj industriji i da se borimo protiv nestabilnih radnih uvjeta koje čarter aviokompanije nudi nude svojim zaposlenicima. Isto tako imamo i nepravedno natjecanje e, s kojima se veće aviokompanije često susreću kada se natječu sa neeuropskim većim aviokompanijama. Isto se tiče i sa zahtjevom da se otvori tržno natjecanje u um, upravljanju mrežama zračnih luka. Za mene se čini da je to vrlo važno za održavanje regionalne konkurentnosti, posebice kada se radi o perifernim regijama ili otočnim regijama eu unije ne možemo dopustiti da ti ključni gospodarski elementi ovise eh, i da su ovise u tržištu, da su izloženi milosti i nemilosti tržišta. Što se tiče nacionalnih nadzornih tijela, tu se slažemo sa pristupom izvjestitelja, ali naglašavamo da bi se trebao, eh, trebalo, trebalo stoga poštivati načelo subsidijarnosti. Što se tiče digitalne agende, Google je tu sada u centru fokusa a usredotočujemo se na jedno poduzeće. To je kad kad dosta čudno, ali to je smisleno u digitalnoj sferi zato što mm, bismo jednostavno onda morali negirati taj problem kada to ne bismo tako učinili. Moramo biti pažljivi, trebamo li intervirati ili ne u taj vrlo osjetljivi dio tržišta, jer istodobno želimo i inovacije u Europi potaknuti. No, slažem se s time da je potrebno dugo vrijeme da se donese odluka što kad kad dovodi do nesigurnosti i to je onda štetno za e, te subjekte kako i za korisnike. Zatim jedno vrlo važno izvješće koje se spominje u izvješću tiče se toga da treba ustupiti dosadna financijska i ljudska sredstva glavnoj upravi za tržišno natjecanje kako bi se ona mogla bolje nositi sa sve većim radnim opterećenjem. To je ispravno po mom mišljenju to se tiče posebice i e, digitalnog gospodarstva. Tu naravno glavna uprava treba imati pravi tim e, stručnjaka i inženjera unutar samog tijela. To je važno kako bi e, ona mogla vršiti svoje zadaće. Komisija ne može biti sudac i porota istovremeno. Dakle, moramo imati operativnu razliku između onih koji pišu pravila i onih koji provode ta ista pravila. Isto tako pozdravljam e, zahtjev iz nacrta da imamo detaljnu analizu vezanu uz to e, kako narušavanje tržišnog natjecanja u e, sektoru opskrbe hranom i tom lancu utječe na cijenu i kako to utječe na potrošače. Mislim da je to važno posebice za mala poljoprivredna gospodarstva koji su se marginalizirani operateri u Europskoj uniji. Hvala i čestitke izvjestitelju. Uh, Hvala. Sander Lunes. Hvala. Želim zahvaliti Ramonu Tremosi i naravno očekujem sa zanimanjem dijalog u ovom predmetu. Svi znamo da se katalonci zalažu za slobodu govora i mišljenja i u slučaju tržišnog natjecanja, za slobodu tržišnog natjecanja između svih poduzeća i zemalja članica, bilo starih, bilo novih, tako da se doista radujem našem nadolazećem dijalogu. Kada je riječ o samom predmetu, ograničit ću se na samo nekoliko komentara. Oporezivanje. Oporezivanje je isključivo nadležnosti zemalja članica i nadamo se u budućnosti da će to biti sve više u nadležnosti e, regija i želim tu predložiti izvjestitelju da zadrži naglasak e, u ovom predmetu na tržišnom natjecanju, a da ne ulazi previše u područje oporezivanja. No, bez obzira na to, slažem se da treba riješiti problem selektivne državne potpore ako želimo osigurati ravnopravno tržište za sve. Drugo, mislim da parlament treba izreći svoje mišljenje o općem okviru za tržišno natjecanje. Znate da bih ja radio da se suzdržimo od donošenja suda o pojedinim slučajevima i to je stoga što želimo osigurati nadzor službi, e, o službi komisije u nadzoru tržišnog natjecanja, tako da bismo predložili oprez e, u vezi sa opiranjem prstom u određena poduzeća. E, svi znamo koja su to poduzeća, naročito u vezi sa Googleom. Mislim da ste spomenuli Google devet puta u nacrtu izvješća, dakle evo, rasprava se nastavlja. Treće, s obzirom na važnu ulogu opće uprave za tržišno natjecanje u održavanju tržišnog e, funkcioniranja unutarnjeg tržišta, mislim da bismo trebali preusmjeriti resurse komisije u tu glavnu upravu kako bi ona raspolagala dovoljnim e, sredstvima za analizu i istraživanje. I to znači da bi trebalo preseliti zaposlenike iz drugih manje bitnih glavnih uprava kako bismo ostali unutar okvira proračuna. I na kraju, Možda bismo u nacrt izvješća mogli uključiti raspravu i o mm, programu okupa za korporacijski sektor SBA, jer to može imati učinak i na rad unutarnjeg tržišta. SB i nacionalne banke mogu na određeni način odabrati selektivne otkupe određenih obveznica i time izbjeći pravila o državnoj pomoći, ali to je također još nešto čime se možemo pozabaviti na sastanku izvjestitelja u Sjeni. No, evo, ponavljam, e, radujem se radu na ovom predmetu u katalonskom duhu otvorenosti i poštovanja, što predstavlja primjer mnogima od nas. Hvala. Yes, uh, for the GUE group, Paloma López Bermejo. Gracias, presidente. <clears throat> Quiero agradecerle... Hvala, ime GUE, Paloma López Bermejo. Hvala. Želim zahvaliti kolegi Valsesu na određenom poslu i slažem se sa velikim ciljevima, odnosno borbi protiv porezne utaje i rješavanja problema korporacija poput Google i Amazona. Komisija je krenula pravim putem, naravno mi ne možemo poduzeti ništa u vezi s činjenicom da su te istrage jako dugotrajne i jedino ih se može ubrzati ako se vrši politički i medijski pritisak. Na se da će službe komisije uzeti to u obzir. No, želim se osvrnuti na dva glavna pitanja. Tržišna politika tržišnog natjecanja ima e, važnu ulogu u tim područjima, recimo u području poljoprivrede. Dolazi do okrupnjivanja proizvođača, naročito u području proizvodnje gnojiva i sjemena. Dakle, imamo ospajanje Bayer Monsanto i Down Dupont. Dakle, ne možemo dozvoliti da korporacije upravljaju čitavim sektorom poljoprivrede. Očekujemo odlučujuću komunikaciju komisije u tom smislu. I još kada je riječ o poljoprivredi, komisija je u posljednje dvije godine poduzela mjere u vrhu nadzora cijene mesa i slično i trebala bi raspolagati podacima kako bi poduzela mjere poput posrednika koji špekuliraju sa cijenama hrane čime štete i proizvođačima i potrošačima. Kao drugo, komisija bi trebala pristupiti reviziji vlastitih odluka po pitanju energetske politike kako bi ona bila usklađenija, dosljednija i poslužila u prijelazu ka jednom održivom energetskom modelu ne možemo ne djelovati u cilju sprječavanja prekapacitirajućih mekanizama koji e, stavljaju težište na e, prevladavanje plina i nafte u energetskom sektoru. I na kraju e, potpora za obnovljive izvore energije. Naravno da ne možemo intervenirati u pomoć koju dobivaju privatna poduzeća poput nuklearnog moratorija u Njemačkoj i Španjolskoj i problema u e, sektoru hidroelektrana. Politika tržišnog natjecanja treba osigurati dobro funkcioniranje tržišta, a ne smije davati prednost privatizacije i e, tržišta koja uspješno djeluju. E, s obzirom na dosadašnju industrijsku politiku i sadašnje sukobe u području prometa bilo željezničkog, bilo pomorskog, e, komisija je tu imala dosmislenu ulogu, zbog toga je tržišno natjecanje dovelo do nastanka prekarnih radnih mjesta i pogodovalo je interesima velikih korporacija, a nikako interesima potrošača ili radnika. Ima li EF, NF predstavnike? Nema, nema niti FDD. Nitko se ne javlja inače za riječ. Dakle, gospodine izvjestitelju imate riječ. Evo, samo e, bih kratko zahvalio svima koji su dali svoj doprinos. Gospodine Solojan, bit će naravno zanimljivo raspravljati sa svima o budućnosti bankarskog sektora u Europi. Brine me ovaj jaz koji smo primijetili u posljednjih nekoliko godina. Čini se da južne zemlje članice smatraju da trebaju poslovati samo tri velike banke. Recimo u Španjolskoj tri velike banke pokrivaju 70% svih kredita. Dakle, te banke postoje sve e, značajnije za sustav i ako jedna od tih banaka bude u problemima u budućnosti imat ćemo problema i sa kreditnim tržištem. Dakle, bilo bi bolje imati recimo njemački model gdje imamo jednu skupinu velikih bankovnih grupacija, ali također imamo i veliku mrežu stotina stotinjak manjih e, ili srednjih banaka, odnosno štedionica, recimo Deutsche Bank, predstavlja samo 6% ukupnog kredita u Njemačkoj. Dakle, ako dođe do poteškoća u Deutsche Banci, onda se to može lako riješiti. No, vidimo u nekim zemljama članicama e, koncentraciju moći u rukama nekolicine banaka i možda bi bilo bolje da te zemlje članice krenu putem sjevernih zemalja članica jer ćemo inače inače imati velike razlike u posljedicama u slučaju da dođe do sljedeće financijske krize. No, svakako gospodin Stojan ima vrlo bogato iskustvo iz financijskog sektora, tako da ćemo uživati u raspravama s njime. I naravno, drago mi je što je i bivši premijer Malte ovdje u raspravama. On je napisao zanimljivu knjigu o euru i također o europskim pitanjima u vezi s time. Mi ćemo razgovarati o ulozi javnog sektora u 21. stoljeću. I naravno kada je riječ o prometu energetici možemo se složiti da u ponekim slučajevima su potrebne državne potpore, ali s druge strane To ne smije biti izlika za korištenje javnih e, sredstava za zanemaravanje privatnog sektora kao što vidimo da se događa u nekim zemljama članicama. Slažem se naravno s njegovim mišljenjem o tome da su nacionalne agencije za tržišno natjecanje pružatelji javnih usluga koje vlade moraju osigurati kako bi e, postigle ravnopravnost na unutarnjem tržištu. Kolega Nunes, mi dolazimo iz e, starih europskih nacija koje su od uvijek bile otvorene za trgovinu i povijesno gledano protivili smo se od, uvijek lošim oblicima socijalizma i upravljanja, tako da smo prirodni saveznici u gledanju na razvoj gospodarstva, tako da će mi biti drago čuti vaš doprinos raspravi. I možda imate pravo u tome da previše spominjemo u Google u izvješću i da trebamo sa opreznom e, upirati prste u određena poduzeća, ali od 2013. godine u svim izvješćima o tržišnom natjecanju koje su podržali E, na stotine zastupnika, 600 njih, e, uvijek smo imali spomen google Naravno da nije lijepo imenovati poduzeća u našim izvješćima, ali ponekad e, ako to traži većina, to je potrebno. Naravno, ako se svi zastupnici izjasne protiv spominjanja Google u ovom izvješću, ja ću to demokratski prihvatiti, ali vidjet ćemo što će biti. I na kraju Paloma Lopez Bermejo, slažem se sa vašom dijagnozom događaja, naročito u sektoru energetike. Zašto još uvijek uvozimo toliko nafte i plina iz trećih zemalja, a u našim zemljama, s druge strane, možemo razvijati nove izvore energije? U Španjolskoj, recimo, imamo osam puta manje fotočelija nego u Njemačkoj. Dakle, ponovit ću, Njemačka sada ima osam puta više fotočelija nego što je to slučaj u Španjolskoj. I to je stoga što je Njemačka ispravno poticala mala i srednja poduzeća, obitelji na razvoj ovih izvora čiste energije, a u nekim zemljama članicama još uvijek postoji protekcionizam i zaštita bivših oligopola i vidimo da u tim zemljama imamo najviše cijene energenata. Mala i srednja poduzeća se ne mogu s time natjecati i to osiromašuje obitelji. I još jedan statistički podatak. Grad Brisel, vidimo evo kako vrijeme vlada inače u Briselu, je prošle godine instalirao više solarnih panela od čitave Španjolske. A Španjolska je jedna od južnih država i raspolaže golemim količinama solarne energije. Dakle, Europa nam daje ovakve nevjerojatne brojke i svakako tu treba još mnogo toga poduzeti što očekujemo od komisije. ono što ste rekli o oligopolima je točno. Oni još postoje u određenim sektorima i tu trebamo osigurati mjere za proširenje i produbljenje tržišta kako bismo osigurali i odgovarajući prostor za mala i srednja poduzeća. Evo, radujem se vašim doprinosima i nadam se da ćemo poslati poruke Europskoj komisiji i europskim građanima koji nas svakoga dana pitaju što mi ovdje uopće radimo. Gospodine Solajan, imate li pitanje? Pa gospodine predsjedniče, ako je netko iz Europske komisije ovdje htio bih čuti mišljenje komisije o prijedlogu iz izvješća da se odrede rokovi za antikartelske istrage. Uh, uh, U redu. Uh, hvala vam lijepa. Na početku želim zahvaliti gospodinu Tremosi na ovom vrlo zanimljivom izvješću. Mi smo e, si približili sve napomene koje smo čuli tijekom ove rasprave. Kada je riječ o određivanju rokova za istrage protiv kartela, komisija smatra da to možda ne bi bilo najbolje rješenje već raspolažemo određenim alatima koji mogu biti od koristi u donošenju odluka što brže i nastojat ćemo što više iskoristiti te alate. Tu mislim recimo na postupak nagodbe za kartele, što može uštedjeti otprilike dvije godine u usporedbi sa uobičajenim postupcima i tu mislim također i na preuzimanje obveza od strane kartela, što može biti također i vrlo učinkovit način za donošenje odluka puno brže i također za rješavanje pitanja tržišnog natjecanja. Imamo također i sektorske istrage koje nam omogućuju prikupljanje znanja o određenom sektoru i ta saznanja kada je riječ o posebnim slučajevima mogu biti vrlo korisna. No istovremeno vlada sve veća složenost e, u pitanjima tržišnog natjecanja, a mi se moramo pridržavati najviših standarda kada je riječ o pravu na obranu e, zainteresiranih strana. Dakle, određivanje rokova mislim da ne bi bio najučinkovitiji je način e, za donošenje brzih i kvalitetnih odluka. Naravno, istrage bi se mogle ubrzati na način da se glavnoj upravi competition za tržišno natjecanje osiguraju odgovarajući resursi i naravno tu pozdravljamo vašu potporu u tom smislu. Drago nam je što parlament mm, podupire potrebu da se osiguraju odgovarajući resursi i neovisnost za agencije za tržišno natjecanje na nacionalnoj razini i mislim da će na taj način e, unutarnje tržište bolje djelovati i donijeti koristi i građanima i poduzećima. Evo mislim da bih s time završila. Hvala vam. Hvala lijepa. E, želio sam samo pitati izvjestitelja želi li nešto brzo reći. 30 sekundi. Ja shvaćam sve veću složenost e, pitanja tržišnog natjecanja, zaista razumijem e, ono što ste rekli, ali moramo to uravnotežiti i ne ići na drugu stranu. Naravno da trgovačka društva imaju se pravo braniti i ne možemo dopustiti da neki predmeti traju deset godina. Jer na taj način se narušava konkurencija, mala srednja poduzeća idu u stečaj, a i stalni monopol je u stvari postotni monopol i moramo imati naravno ravnotežu između ove složenosti koju spominjete i koju prihvaćen i neodređenog vremena koji izgleda da komisija treba da to riješi. Hvala lijepo. Puno hvala. Dakle, rok za amandmane 20. studeni u 12 sati. Razmatranje amandmana u siječnju. Još uvijek nemamo točan datum. To ćemo vam priopćiti što je prije moguće. A e, u veljači opet glasujemo u ekonu i još uvijek nemamo točan datum. Idemo na plenarno zasjedanje gdje će to biti priopćeno. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa izvjestitelju, izvjestiteljima u sjenim, a i komisiji. Sada krećemo na točku broj Da, to je moj dio. Zapravo se radi o točkama 6 i 7. šest Radi se o dva mišljenja. Prvo izvješće vezano za mišljenja. Moramo razmatrati amandmane. Prvo je o pravilima i općim načelima u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. Već sam to predstavio prošli mjesec. Radilo se o nacrtu mišljenja o ovom prijedlogu komisije koji mijenja zvanu uredbu o komitologiji, pa neću ponavljati što je već napisano u mom izvješću i što sam već predstavio. A glavni cilj je povećati transparentnost. Želim e, pozdraviti deset amandmana koji su predloženi i zahvaliti autorima tih amandmana. Općenito većina tih amandmana idu u istom smjeru kao i oni koje sam predložio u nacrtu mišljenja. E, transparentnost se povećava na dvije razine i tijekom cijelog postupka, e, bilo na razini odbora kao i na razini žalbenog odbora. To sve treba pozdraviti ako razmotrimo koliko je to važno za Europski parlament shvatiti stajalište država članica koje glasuju i razloge zbog kojih glasuju. Isto tako postoji mišljenje o interinstitucionalnom sporazumu o boljem, izradi zakonodavstva, a dijelim i mišljenje vezano za jačanje pristupačnosti registru i informacijama koje su njemu sadržane, kao što su neki zastupnici predložili. Gospodin Eckhart, imam neke dvojbe vezane za dva amandmana koje je on predložio, broj 7 i broj 11 koji bi zapravo eliminirali sam sadržaj ovog prijedloga koji ima kao cilj u nekom e, trenutku e, izbjeći scenarij da se ne donese mišljenje. Mislim da njegov amandman ide malo predaleko, ali sam spreman poslušati mišljenja kolega i kolegica o ovome, a i o drugim aspektima koji su uključeni u amandmane ili koje možda želite e, priopćiti. Prvi govornik nije ovdje stvari. Ivana Maletić. Pa ću dati riječ e, e, Swinburne za ECR. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću biti vrlo kratka. Kao što ste rekli, ima mnogo, ima vrlo malo amandmana, a dva amandmana su moja. Pa mogu sa zadovoljstvom reći da će ECR podržati ono što izgleda kao zdrava transparentnost u ovome. E, Vidjet ćete moj amandman broj 16. Želi osigurati da zakonodavna svrha na prvoj razini se dobro odražava i na drugoj razini. Dakle, to je namjera ovog amandmana. S obzirom na 7.11. amandman, kao i vi nisam sigurna sa mojim kolegom iz Zelenih vezano za pravila glasovanja. Ja shvaćam da potičemo sudjelovanje u donošenju odluka, a isto tako željela bih e, čuti opravdanje zašto on smatra da je najbolja mogućnost to brisati. Evo, tu sam završila. Hvala. Hvala. Ne vidim nikog drugog, pa ćemo pokušati razgovarati s kolegama u pripremi kompromisnog e, teksta, kompromisnih amandmana. Zahvaljujem Kej. Što je e, predstavila svoj amandman broj 16. Naravno da mislimo da temeljni akt mora biti u skladu sa zakonodavstvom, a općenito i sadržaj mora odražavati i namjeru. Međutim, znamo da ponekad postoje uvodne izjave i razumijem jasno što mislite, to ću izložiti, ali u načelu se slažem s vama. da se radi o e, jasnoj obvezi iz ugovora koje su sredstva, koje je područje primjene e, delegiranih ovlasti. Dakle, e, rok za amandmani, e, dakle to je bilo danas e, razmatranje amandmana, a glasovat, će se u Ekonu 20. studenog, a ne znamo kada u odboru LID. Krećemo na sljedeću točku. To je još jedno mišljenje. Radi se o tumačenju i provedbi e, međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Na sastanku koji se održao 10. listopada ja sam predstavio moj nacrt mišljenja i ovaj dosje. Drago mi je što su neki od vas pokazali interes za ovaj dosje i, e, donijeli i unijeli neke amandmane. 23 amandmana je predloženo. Zahvaljujem svima što ste doprinijeli kako bi se ovo mišljenje poboljšalo. Moram reći da je moja e, procjena ovih amandmana pozitivna. Svi amandmani e, podržavaju ovu liniju iz nacrta e, mišljenja i poboljšavaju međuinstitucionalnu suradnju. Većina tako što jača stajalište EPP-a, neka ga malo omekšavaju. Dakle, to ćemo čuti od onih koji su ovdje i ako žele nešto reći. Amandmani izgleda da su kompatibilni i neće biti teško postići kompromis, međutim istina je da dijelim e, argumente ovih amandmana. Za neke još ima prostora za raspravu, neki su možda malo preambiciozni, ali se ja u načelu s njima slažem. Naravno moramo vidjeti e, kako možemo osigurati e, konsenzus u ovom odboru vezano za njih. Ne vidim da je ovdje gospodin Matjušelno. Ne znam može li gospođa Kej umjesto gospodina Foxa nešto reći. Hvala lijepa. Opet ću biti vrlo kratka. ECR er podržava većinu amandmana, posebno onih koji traže e, postupovna poboljšanja, transparentnost i legislativnu nastavnost između razine 1 i 2. Što se tiče odbora u AEO, e, to isto tako pozdravljamo. Možemo podržiti i e, to da taj amandman, da, ti, e, da, da postupak u e, odboru mora biti transparentniji i da postoje pregovori, e, trostruki pregovori. Ima li još kakvih kolega koji žele nešto reći o ovome? Ne? Radi se malo o bilateralnoj raspravi, ali ipak je ona korisna. U svakom slučaju neke izjave su vrlo jasne. Kao što sam rekao, Zajedno sa izvjestiteljima u Sijeni ćemo pokušati e, postići e, kompromise. I ovdje je raspored e, glasovanja u odboru 21. studenog i još uvijek ne znamo kada će se glasovati u odboru LID. Krećemo sada na točke 8 i 9. Radi se o direktivi o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga i uredbu o europskoj kartici usluga i administrativnim instrumentima. Ovdje je odbor, eh, eh, vodeći odbor eh, IMCO ali mi smo odgovorni za mišljenje i naš izvjestitelj je gospodin Ole Ludvigson. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Želio bih na početku zahvaliti moje kolege za sve amandmane koje su predložili i nesumnjivo postoji jako mnogo vrlo vrijednih ideja i mišljenja. Međutim, postoji mnogo izrazova i polarizacije. Mnogi su željeli podržati e, prijedlog i ojačati ga, a neki su ga htjeli jednostavno odbiti. Međutim, moje mišljenje E, vezano za prijedloge komisije se nije izmijenilo. Mislim da postoje dobri temelji da e, unosimo dvojbe o dodanoj vrijednosti ovoga prijedloga. Ima mnogo nesigurnosti vezano za mišljenje različitih klubova zastupnika vezano za prijedlog komisije, a to se odražava i u amandmanima koji su predloženi. Zato sam i ja e, predložila jedan amandman koji će e, otežati e, stvaranje fiktivnih trgovačkih društava i utaju poreza. Međutim, postoje dijelovi koji su vezani za osiguranje. Jasno je da mnogi različiti klubovi zastupnika e, imaju podijeljena mišljenja vezano za prijedlog komisije. Zato bi neki htjeli potpuno odbiti ovaj prijedlog. Isto tako postoji dosta nejasnoće vezane za različita stajališta klubova i zato bi bilo dobro kako bi se to pojasnilo prije nego što nastavimo posao na ovome. Vidim da postoje neka mjesta gdje postoji sporazum vezano za neka problematična područja. Jedan amandman govori o isključivanju građevinskog sektora od područja e, primjene elektroničke kartice usluga. Neki klubovi smatraju da neograničeno trajanje kartice stvara probleme osim toga koliko bi trebalo e, trajati, koliko bi trebala trajati valjanost te kartice. Naravno, potrebno je pronaći neki kompromis vezano uz to, ali e, neki klubovi zastupnika bi to mogli podržati rok da nacionalna tijela e, analiziraju te e, zahtjeve i donose odluku je jako kratak i ne daje državama članicama mogućnost da se dobro pozabave tim zahtjevima. Mislim da trebamo raspraviti o tome što bi bilo razumno, međutim jasno je da je prijedlog komisije dao prekratki rok i zato postoje mnogi amandmani koji su predloženi, a predlažu e, produženje roka razmatranja prijedloga, razmatranja e, zahtjeva. Što se tiče odredbi vezanih za osiguranje, komisija jasno kaže i da bi mnogi ljudi željeli izvući, odnosno e, ukinuti osiguranje iz ovog prijedloga, a neki bi ga htjeli ojačati. Zato će biti jako teško iznaći kompromis vezan za ova različita mišljenja, ali volio bih e, čuti jednu dubinsku raspravu o tome kako bismo našli način da e, krenemo dalje. Zahvaljujem na riječi i zanima me što imaju za reći i izvjestitelji u sjeni. Zaista me zanima e, koje je mišljenje ovih koji su ovdje. Dobro. Ko je ovdje? Udo? Možete li uzeti riječ? Nešto reći vezano za ono što je rekao Ludvig? sam. Što se tiče e, tumačenja i provedbe e, e-kartice, o uslugama. Da, hvala lijepa. Ja zahvaljujem izvjestitelju na poslu koje obavlja i koji će obaviti. Nadamo se, nalazimo se pred važnim izazovom, postoje različita mišljenja, protivna mišljenja, ne možemo to zanijekati i moja je namjera raditi i dati jedan prijedlog. Mislim da možemo ići dalje, poboljšati tekst i dobiti jedno strukturirano mišljenje koje će moći doprinijeti na konstruktivan način. Tijekom izlaganja čuli smo različita mišljenja. E, postoji mnoga osjetljiva pitanja na kojima moramo raditi kako bismo poboljšali tekst. Recimo kada se radi o trajanju koje je za sada neograničeno moj prijedlog da imamo da, da valjanost e, e, e, istekne nakon tri godine, a onda da se može obnoviti na sljedećih deset godina. Druga točka je, vezano za, je vezana za građevinski sektor. Za mene, e, po mom mišljenju, to ne bi trebalo biti uključeno, zato što je građevinski sektor jedan od ciljeva inicijative, ali mislim da će onda biti zatvoreni prema među e, za konkurenciju unutar zajednice. Kada se radi o e, mjestu proizvodnje, to je drugačije od drugih e, proizvodnih e, aktivnosti. Očekujem da ćemo na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sijeni i dalje o tome razgovarati. Vidio sam i amandmane kolega mojeg kluba koji žele prenijeti odgovornost za ovu temu. Ja ću poslušati ono što odluči komisija, a što se mene tiče, ja bih e, podržao kontinuitet rada, ali naravno prilagodit ću se onome što kaže komisija. Hvala lijepa. Gospodin Ocok iz ECR-a. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Klub ECR-a pozitivno gleda na 120 amandmana koji su predloženi. Mi e, smatramo da je nacrt jako dobro pripremljen, ali često kažemo da nacrti mišljenja komisije e, treba dosta poboljšati. Ponekad ih treba poboljšati, ponekad odbiti. Mi smo predstavili amandmane koji po našem mišljenju povećavaju jasnoću definicija i povećavaju pravnu sigurnost. Možemo podržati i amandmane drugih klubova koji ograničavaju valjanost e-kartica usluga od neograničene valjanosti do ograničene valjanosti. Možemo po prilici e, podržati ovaj, e, ovo razdoblje od valjanosti od četiri godine koje se može produžiti na deset godina, ali o tome možemo raspravljati na našim sastancima. Shvaćam E, strahove i dvojbe zemalja domaćina, pa možemo prihvatiti maksimalno vrijeme za e, razmatranje zahtjeva. Isto tako, e, minimalni minimalna gospodarska aktivnost i pitanje lažnog zapošljavanja. To je pitanje. Međutim, još uvijek moramo raditi na tim amandmanima, po mom mišljenju. Mnogi amandmani se koriste samo kako bi e, doveli u pitanje cijeli projekt. Primjerice, da država članica može odlučiti može li se prihvatiti neko trgovačko društvo ili ne. Takav amandman ne, ne daje nikakvog prostora za postizanje kompromisa. U zaključku mislim da izvjestitelj može računati na potporu našeg kluba kada se radi o e, jačanju e, jasnoće ovog e, i jasnoće postupaka i otklanjanja svakih prijetnji vezanih za lažno zapošljavanje, ali ne možemo prihvatiti amandmane koji će narušiti ovaj projekt koji je izuzetno važno za europsko zajedničko tržište. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Ne vidim nikoga iz kluba zastupnika Alde. Paloma Lopez Bermejo. Hvala vam, predsjedatelju. Europsko jedinstveno tržište za usluge, pravedne uvjete za ponuđivače, za zaštitu potrošača, visoko povjerenje i suradnje među državama članicama. To je sve ono što je potrebno i što Europska komisija mora uzeti u obzir ako doista želi eh, ubrzati postupak eh, ujedinjavanja jedinstvenog tržišta. Imamo niz e, nepravilnosti e, prilikom provedbe europskog zakonodavstva, to u Španjolskoj se jasno primjerice vidi, loše provodimo direktive o prometu, posebno u željezničkom prometu, tu su neki došli na loš glas. djelomično ne možemo dobro provjeriti tko se krije između nekog stranog e, ponuđivača usluga. Radi se i o boju protiv socijalnog dumpinga na europskoj razini. Nije prihvatljivo da države članice ne kontroliraju licence ili da ih ne mogu povući kada se radi o licencama koje su izdane u drugim državama članicama način funkcioniranja jedinstvenog tržišta je i dalje velik problem i stoga je to neprihvatljivo u toj situaciji. I zbog toga ćemo mi odbiti ovaj prijedlog. Hvala, u redu. Jedna osoba se javila za spontanom za riječ, to je Pervan Šperes, izvoli. Hvala. Ne bih htjela produljiti ovu raspravu, ali ipak bih tu htjela dati svoj doprinos, zato što vidim da ima nekoliko amandmana s kojima se pokušava odbiti ovaj prijedlog, uključujući tu i amandmane s kojima se pokušava odbiti onaj dio prijedloga koji se tiče ključnih nadležnosti našeg odbora, a to su pitanja koje se tiču osiguranja. A iz kuta našeg odbora mislim da je ovo prijedlog koji je najneprihvatljiv od svih njih. Prije nego što uđemo u logiku kompromisnih amandmana, predlažem da što se tiče nadležnosti ovog odbora istražimo samu srž, e, a to je ovo pitanje osiguranja. To je naša ključna nadležnost. I u tom smislu pozivam izvjestitelja na to da se bavi s tom temom iz te perspektive, iz perspektive osiguranja. To se od nas traži. A što se tiče osiguranja, tu ne vidim da postoje e, jedan, jedno rješenje koje bi moglo dobro funkcionirati među sustavima u državama članicama. I to iz sljedećeg razloga kojeg se trebamo sjetiti. Jer naime, ovo što nam predlaže Europska komisija je da se u potpunosti preokrenemo, promijenimo smjer po pitanju svega onoga što smo do sad napravili u kontekstu osiguranja. Do sad smo kod osiguranja radili na harmonizaciji, a tu sada imamo pred sobom jedan prijedlog e, uzajamnog e, prepoznavanja licenci bez nikakve razine ekvivalentnosti. Što znači da za naš odbor, za ovaj ono što se nas tiče, a to je ovaj aspekt e, osiguranja, mislim da trebamo odbaciti taj dio prijedloga komisije. I sukladno tome čini mi se da ovo drugo nije u našoj nadležnosti, stoga ne bi trebali previše o tome raspraviti, ne bi trebali dati previše doprinosa kao odbor e, drugim e, nadležnim odborima, ali to je evo samo moje mišljenje koje sam htjela s vama podijeliti. Hvala. Izvolite, gospodine izvjestitelj, imate riječ. Hvala. Sigurno svačate to što moram reći da sve ovo nije tu lako uskladiti sva ta oprečna gledišta oko ove teme. Tu se naravno isto tako radi o tome da bismo se doista trebali usmjeriti na ono što je točno nadležnost našeg odbora u svemu tome. Na sljedećem sastanku svi sam u Sjeni ćemo imati priliku E, poraspraviti o svim ovim još otvorenim temama. I mislim da svakako neće biti jednostavno donijeti ovdje odluke. No, naravno sam ja uvijek otvoren raspravi. Ja imam e, naravno svoje vlastite stajalište, ali zaslušat ću drage volje sve druge zesle u sjeni i pogledati postoji to mogućnost da se oko nekog složimo. Dakle, ja se veselim sljedećem sastanku s Vjestom u Sjeni i vidjet ćemo kako će onda proteći te rasprave. Hvala. Hvala lijepa. Što se tiče vremenskih rokova, glasanje odbro Ekona 4. prosinca. Ne 4. studenog, kao što sam malo prije rekao, to je već prošlo. Bilo bi teško glasati onda na taj datum. Hvala vam lijepa. Dakle, 4. prosinca. Sljedeći sastanak 20. studenog od 3 e, sati popodne i zatim 21. studenog cijeli dan. Hvala vam lijepa.